Mes chers collègues, bonjour. Dragi kolege, lijepi pozdrav svima. U ime zastupnika EIEA, Odbora za promet i turizam, želim e, toplu dobrodošlicu gospođi Adinioni Valean. Također bih e, poželjela dobrodošlicu zastupnicima iz Odbora za zaštitu okoliša, javno zdravstvo i sigurnost prehrane, odbor ENVI, koji je pridružen e, na radu ovog e, saslušanja, te zastupnicima iz pododbora za sigurnost i obranu pododbor SEDE. Temeljen aneksa 6 poslovnika, e, poslovnika parlamenta, odbor za promet i turizam nadležan je za zajedničku politiku za sve vrste prometa u Europskoj uniji, za važne zajedničke projekte poput jedinstvenog europskog neba, za transeuropske mreže i infrastrukture te sigurnost u prometu. Odbor za promet također je nadležan za odnose s trećim zemljama te za Europske agencije u području prometa kao i za odnose sa međunarodnim e, organizacijama u području prometa, e, posebno u području zrakoplovstva sa ICAO-om. Ono što je također u nadležnosti našega odbora e, su promet, turizam. A što se tiče turizma, mi smo zatražili da turizam i promet budu u istom portfelju, međutim, Europska komisija to nije uzela u obzir. Mi da kako surađujemo u tjesnoj suradnji sa gospodinom Bretonom ukoliko njegova kandidatura bude potvrđena što se tiče turizma. Mobilnost je ključna za svakodnevni život svih europskih građana u gradovima, predgrađima, ali i na selu. Važno je da se provodi istinska politika koja će odgovoriti na svačije potrebe, koja će odgovoriti na današnje i sutrašnje izazove, posebno u digitalnom okruženju, e, što se tiče zaštite okoliša i mislim da ste svi razumjeli da će sutrašnja mobilnost podrazumijevati niske razine emisija koja će biti pristupačna svima, ali nada se mora biti sigurna budući da još uvijek imamo 26 tisuća osoba koje smrtno stradaju na europskim cestama svake godine. Ovo javno saslušanje e, će se prenositi e, i audiovizualno. Zahvaljujem i pozdravljam sve ono koji nas gledaju zahvaljujući internetu. Podsjećam također da se današnje saslušanje odvija sukladno aneksu 7. poslovnika Europskog parlamenta. Cilj je ovog javnog saslušanja ocijeniti kompetencije potrebne e, da bi se obnašala dužnost člana kolegija povjerenika te e, funkcije opisane u mandatnom pismu novo izabrane predsjednice Europske komisije. Ova ocjena također se tiče i e, angažmana za europski projekt, osobnu neovisnost i komunikacijske sposobnosti kandidata. Prije današnjeg saslušanja Povjerenstvo za pravne poslove moralo je dati svoju ocjenu izjava o financijskim interesima te je ustanovilo da nema nikakvog sukoba interesa. Gospođa Valean odgovorila je i na dva pitanja, zajednička pitanja konferencije predsjednika te na pitanja e, koja je proslijedio odbor TRAN. Odgovori na ta pitanja prevedeni su na sve službene jezike te su dostavljeni zastupnicima. Prije nego što dam riječ gospođi Valejan na 15 minuta, e, htjela bih reći nekoliko riječi o postupku na ovom javnom saslušanju. Gospođo e, kandidatkinju za dužnost e, povjerenice, vi ste osobno dobro informirani o postupku s obzirom da ste i sami predsjedavali e, na više saslušanja. Prema tome, ovo saslušanje će se odvijeti na sljedeći način. Na početku ćemo imati uvodni izjavu kandidatkinje za mjesto povjerenice i to u trajanju od najduže 15 minuta. Zastupnici mogu postaviti najviše 25 pitanja, broj i redoslijed pitanja po za klubovima zastupnika, uključujući i neovisne zastupnike, već je definiran na konferenciji predsjednika. U prvom krugu e, set, e, sedam pitanja je dodijeljeno klubovima zastupnika, zatim u drugom krugu pitanja su raspodijeljena zastupnicama razmjerno broju zastupnika. Podsjećam vas da će vrijeme za uzimanje riječi biti strogo ograničeno. Zastupnici će dobiti po jednu minutu za postavljanje pitanja vremena, to će kandidatkinja za povjerenicu imati dvije minute za odgovor. Nakon toga slijedi dopunsko pitanje od jedne minute i jedna minuta za odgovor na dopunsko pitanje. Dakle, odgovor ne smije trajati duže od jedne minute. Također vas podsjećam da e, eventualna dopunska pitanja moraju biti, se moraju se nadovezati na odgovor kandidatkinje za povjerenicu. Lijepo molim kandidatkinju i sve kolege zastupnike da se srogo drže zadanog vremena jer ćemo protivno morati oduzeti riječ. Nažalost, ukoliko prekoračite zadano vrijeme, ponavljam još jedanput, morat ću vas prekinuti. I na kraju želim vas e, samo podsjetiti da je prevođenje osigurano na 23 službena jezika, što znači da svi govornici mogu uzeti riječ na materinskom jeziku kako bismo osigurali kvalitetno prevođenje, e, lijepo vas molim da ne govorite prebrzo. Dakle, time sam vam objasnila postupak i sada ću e, pozvati gospođu Valejan koja je kandidatkinja za povjerenicu za promet da iznese svoje uvodno izlaganje u trajanju od najviše 15 minuta. Izvolite gospođo Valen, hvala i vama drage kolege. Ja se kako nalazim u jednoj posebnoj situaciji, no doista mi je velika čast što sam imenovana za dužnost povjerenice u ovom portfelju i htjela bih vam reći nekoliko svojih zapažanja vezano uz taj portfelj koji će biti vrlo važan za Europsku komisiju u sljedećem mandatu. Kao prvo, sloboda kretanja, studiranja i poslovnog nastavna jedna je od vrijednosti koje građani najviše cijene. Promet nam to omogućuje. Mobilnost i promet su doista kamen temeljac eh, našeg unutarnjeg tržišta osnažuju međusobne veze među ljudima te povećavaju koheziju i igraju ključnu ulogu u njezinoj koheziji. Sada smo započeli novu eru transformacija i promjena koja sa sobom nosi brojne izazove. Kao povjerenica za promet e, moja dužnost bit će tjesno surađivati s Europskim parlamentom i vijećem kako bi te promjene e, doista bile korisne za sve. Danas e, tražim vaše odobrenje, povjerenje kako bismo E, uspjeli ostvariti promet koji će biti pravedan i pošten za sve. Predsjednica von der Leyen e, naznačila je da će europski zeleni plan biti ključan, a on ne može funkcionirati bez e, da se uzme u obzir važnost prometa. Prema tome, europljani moraju imati pristup održivoj pametnoj mobilnosti. Ozelenjivanje mobilnosti također treba biti na usluzi našim građanima i tvrtkama na najbolji mogući način. Kao bivša predsjednica odbora Envi mogu vam reći da je Europska unija u potpunosti ispunila svoje obećanje da uspostavi sveobuhvatnu arhitekturu za smanjivanje emisija stakleničkih plinova dovršavanjem paketa e, za čistog paketa. Mi imamo sada na snazi mjere koje će omogućiti smanjenje emisija do 2030. Međutim, to nije dovoljno. Do 2050. mi želimo postići e, potpunu neutralnost u području emisija. Ja ću raditi na smanjivanju okolišnog otiska prometnih aktivnosti i djelatnosti i pobrinut ću se da će se dodatno smanje emisije i poboljša kakvoća zraka. Sve to treba isto tako doživjeti ekonomski uspjeh ukoliko želimo da građani to prihvate te da ostatak svijeta e, slijedi naš primjer. Da bismo to postigli, smatram da postoji nekoliko područja o kojima trebamo e, imati svoje prioritete. No prije svega bih htjela nešto reći o sigurnom e, prometu. Danas imamo najsigurniji prometni sustav na svijetu, međutim moramo raditi na poboljšanju sigurnosnih standarda. Moramo uvijek biti korak ispred i to se odnosi na sve vrste prometa. Isto vrijedi za sigurnost. E, naime, sigurnost, odnosno mm, i ima nekoliko naličja. Što se tiče cestovnog e, prometa, premda je Europa najsigurnija regija u svijetu, nije prihvatljivo da imamo 25.000 smrtnih slučajeva godišnje, dakle mi do 2030. godine moramo prepoloviti tu brojku, ja ću iskoristiti sve resurse da uvjerim investitore i ostale dionike kako bi internalizirali naš plan sigurnosti i za to će mi biti potrebna vaša potpora. Zatim nam treba čista i održiva mobilnost, klimatski neutralno gospodarstvo te smanjenje emisije CO2 iz prometa za 90%. Ukoliko nastavimo e, primjenjivati sadašnje mjere, ostvarit ćemo samo 20%, tako da je doista ključno da se usredotočimo na tri osnovna područja. Kao prvo, poticanje e, izbora i odluka potrošača prema praksama koje e, proizvode malo emisija, zatim e, korištenje čistih vozila alternativnih goriva, zatim smanjivanje oslanjanja na zrakoplovstvo, e, dakle s vremenom ih treba eliminirati zrakoplovne tvrtke to je sastavni dio moje zadaće. Osim toga treba proširiti ETS na pomorski sektor što će uvesti pozitivne promjene. Mi bismo e, trebali e, postići to da korisnici, odnosno klijenti, snose trošak vlastitih putovanja. Međutim, e, Putovanje dalje mora biti cjenovno učinkovito i prihvatljivo, jer u protivnom će e, promjena ići na štetu nekih perifernih područja, što nije prihvatljivo. Ja želim da imamo alternative konvencionalnim vozilima koje su e, koje se ljudi mogu priuštiti i želim također da prihvatimo alternativna rješenja. Moramo krenuti sa eliminacijom nepotrebnih emisija Izostanak napretka na jedinstvenom europskom nebu čini da su naši letovi predugi što povećava razinu emisija. Ja ću raditi na tome da se konačno dovrši projekt europskog jedinstvenog neba. Nisu samo naša neba sive boje, e, nego su i gradovi e, zagušeni prometom. Dakle, želimo da se oslobodi gradski promet i da se prestane trošiti novac građana svi prometni, sve prometne vrste moraju biti održive, a da bismo to postigli moramo poboljšati ne samo standarde, nego rješenja za čistu mobilnost moraju se doista primijeniti e, u širokim razmjerima. Isto tako pozdravljam e, partnerstvo u vrijednosnom lancu ne smijemo e, suprotstavljati klimatsku i prometnu politiku jedno drugo i moramo raditi na tome kako bismo stvari brzo odradili. Surađujući ću sa državama članicama i privatnim investitorima kako bismo imali e, javno dostupno punjenje za električna vozila. Želim također promicati korištenje alternativnih goriva u zrakoplovstvu, prometu i cestovnom prometu, što će e, omogućiti ovom sektoru da doista učini jedan kvantni skok u pravcu dekarbonizacije. Zatim ću zatražiti pametnu mobilnost u čitavom sustavu. E, održivost i pametni sustavi idu ruku pod ruku. Moramo u potpunosti iskoristiti digitalizaciju učiniti promet e, sigurnim, učinkovitim i jeftinijim. Građani moraju biti sastavni dio svijeta koji se brzo razvija i moraju se moći povezati sa dobrim stvarima koje nudi tehnologija i njihovo je pravo da sudjeluju u tom procesu. Integrirano putovanje, e, sigurnosne aplikacije u našim automobilima kao i druge vrste prijevoza samo su neke od sigurnosnih e, značajki i obilježja koje se mogu ponuditi potrošačima i vjerujem da se e, može to podržati. E, što se tiče tvrtki, jedan suvremeni multimodalni sustav e, dovest će do uštede novca i smanjenja emisija. Stvarno tržište za digitalna rješenja se pojavljuje i htjela bih da Europska unija bude također predvodnik u e, frackingu i blockchain tehnologiji. Zato je važno potaknuti investicije i istraživanja i uspostaviti odgovarajuće preduvjete za to da automatizirani sustav bude uspješan. Ja doista vjerujem u suradnju sa industrijom i zato e, i na inovacijama i ja sam na tome već radila kada sam bila predsjednica odbora. E, Promjene će dovesti do novih radnih mjesta i ja ću dati prioritet e, onim granama koje će dovesti do ekonomskih i socijalnih poboljšanja. Sad ću nešto reći o e, pravednoj inkluzivnoj mobilnosti. Za naše radnike u prometnom sektoru e, želim potrebnu edukaciju kao i prekvalifikaciju za buduća radna mjesta. Automatizacija će proizvesti značajne promjene, ali to ne smije ići na štetu europskog talenta. 11 milijuna ljudi računa na nas e, u smislu svojih radnih mjesta, ne smijemo ih e, razočarati, a ovaj fond za pravednu tranziciju mora se prilagoditi njihovim potrebama. Tu posebno moramo voditi računa o mladim ljudima e, koje trebamo privući u prometni sektor. E, želim samo iskoristiti inicijativu e, žene u prometu i potencijal rodne ravnopravnost, ravnopravnosti mora također biti zastupljen u prometnom sektoru. Sloboda kretanja nije samo pravo svakog građanina Europske unije bez obzira o tome gdje se nalazi, kakve potrebe ima. E, Putnici koji imaju ograničenu mobilnost moraju se moći e, kretati i putovati kao i svi ostali. Udaljena područja moraju biti bolje povezana sa prometnom mrežama. Svi imaju pravo očekivati zaštitu ukoliko nešto pođe po krivu. Europska unija ima vrlo sveobuhvatan okvir za e, zaštitu prava putnika, ali mislim da ga treba dodatno poboljšati. Za sve naše projekte da kako potrebna su financijska sredstva. Prije svega želim reći da je proračun za 2020. vrlo važan budući da je to most prema sljedećem VFO-u i ključan je za nastavak svih naših projekata. E, instrument za povezivanje Europe za mene je doista e, jedan od e, mojih najdragocjenijih doprinosa kao zastupnica u ovome domu. Ja sam na tome surađivala sa Dominikom Rikeom i gospođom Sanders. Radili smo na tome da se uspostavi najvažniji instrument za ulaganja u telekomunikacije promet inovacije i sada radimo na dovršavanju osnovnog, e, osnovne mreže. Ja sam se protivila rezovima temeljem e, sadašnjem VFO-a i e, doista vam mogu reći da ću se zalagati za to da se zadrže proračunska sredstva za instrument za povezivanje Europe u sljedećem VFO-u. Promet je ključan i za Europsku obrambenu strategiju E, moramo voditi računa o ulaganju u infrastrukturu, a e, infrastrukture za dvojnu namjenu, civilnu i vojnu, također su velika prilika za našu uniju i trebaju biti strateški izbor. Moramo razmišljati globalno. Vizija e, novoizabrane predsjednice je da je nova komisija geopolitička komisija. To je ono što nam treba od Europe. Ona mora očuvati multilateralni pristup na svjetskoj razini. Što se tiče prometa, to znači da Europa treba biti centar za susjedne regije, ali još više za e, globalne vrijednosne lance i protok putnika. To je iznimno važno za našu konkurentnost. E, globalnoj trgovini potrebni su jednaki uvjeti za sve, a za promet to znači da treba postojati prilika e, kako bismo mi definirali globalne standarde za svoj, zahvaljujući svojoj predvodničkoj ulozi. Mi isto tako sudjelujemo u međunarodnim tijelima kao što su IMO i i e, oni bi trebali također preuzeti naše standarde, veću sigurnost, e, pravednu konkurenciju i tako dalje. E, dame i gospodo, trebamo spostaviti pravu mjeru između ambicioznih ciljeva u području ublažavanja klimatskih promjena, održivosti sa sve većom potrebu za mobilnošću. E, trebamo isto tako imati pravedan inkluzivan promet, e, uzeti u obzir socijalnu dimenziju i konkurentnost i to će doista biti veliki izazov za sve nas. No, na tome trebamo raditi zajedno. Znam koliko je to važno s obzirom da sam već 12 godina zastupnica u parlamentu i znam koliko je za vas važna suradnja sa povjerenicima i koliko je za povjerenike važno iskoristiti znanje i iskustvo europarlamentaraca i ja od samoga početka namjeravam s vama raditi i predstavljati vam sve naše projekte kako bismo na njima radili od samoga početka do kraja. E, želim e, vas zamoliti danas da me podržite kako bismo mogli zajednički krenuti na taj put. Euh, euh, hvala vam lijepa na ovom izlaganju. Odmah sada otvaramo raspravu sa prvim krugom govornika. Odmah ću sada dati riječ Svenu Šulcevu u ime kluba EPP. Izvolite, imate riječ. Äh, Poštovana kolegice Valean, hvala vam lijepa na ovim prvim utiscima vezanu s to što nam mislite predstaviti idućih e, nekoliko godina. Sa portfeljom transporta vam se predaje jedan vrlo važan e, portfelj sa mnogobrojnim političkim mogućnostima oblikovanja na europskoj razini, a vi kao dugoročna e, kolegica, vi ste od 2007. godine nama zastupnica u Europskom parlamentu, kao što znate, da smo i u proteklom sazivu uspjeli ostvariti mnoge kontroverzne stvari djelomično. Ursula von der Leyen, i to ste spomenuli, je isto tako stavila naglasak na onaj europski zeleni plan, European New Green Deal, te odmah na početku isto tako predložila i da misli dosta brzo tu iznijeti neke prijedloge, a tu se to tiče i e, područja prometa u tom planu. Važan pristup bi mogao biti taj da se mobilnost svača kao usluga. Na engleskom se kaže mobility as a service, mobilnost kao usluga, a onda bi usluge mobilnosti mogle e, biti pružene od strane različitih e, pružatelja usluga i mogle bi imati multimodalnu e, uslugu. Primjerice za to je ovdje u Europi grad Helsinki. Evo moje pitanje. Mene zanima koje zakonodavne inicijative vi konkretno imate na umu za to područje koje bi donio napredak svima pogođenima i koji bi mogao dati doprinos Europskom zelenom planu. Gospođa Valen, imate manje od jedne minute za odgovor. Pa evo, ova prva, ovo prvo pitanje odmah se odnosi na Europski zeleni plan. Pa to je zapravo ono, ono važno, ono važno što je pred nama. I samo jedna kratka izjava na početku, jer znam da ćemo kasnije imati mnoga pitanja i o detaljima, ali mislim da nam je u tom Europskom zelenom planu potrebno sve uključiti u njega. Ono što jako cijenim je to što sada imamo integrirani pristup jer moramo u tom planu uključiti sve relevantne dijelove. Ako želimo se boriti protiv klimatskih promjena, ako želimo imati održiv način e, mobilnosti, smanjiti e, ugljični otisak e, prometa, promijeniti industriju, biti socijalno isto održivi, onda moramo imati integrirani pristup sa mjerama za sve dionike kako bi bili uspješni ako samo budemo radili po pojedinim kategorijama, a ne na integrirani način, onda naši napori naravno neće moći e, u potpunosti se razviti i iskoristiti svoj potencijal. Gospodin Šulce, spomenuli ste mobilnost kao uslugu, kao dio naše budućnosti. Mobilnost kao usluga, to je nešto vrlo obećavajuće. Naravno morat ćemo malo bolje pogledati što to točno znači mobilnost kao usluga i onda nastaviti raditi na temelju toga, zato što imamo nekoliko projekata, nekoliko ideja koje kruže. Moramo vrlo pažljivo to pogledati, da vidimo i da shvatimo koju vrstu okvira ili zakonodavnih e, doprinosa mi možemo dati tom konceptu mobilnost kao usluga u budućnosti. Multimodalnost. U potpunosti od ključne važnosti to uključiti u Europski zeleni plan ako želimo smanjiti utjecaj na okoliš i ugljični otisak u smislu emisija, onda moramo ulagati u multimodalnost e, na području transporta i to je apsolutno ključne važnosti. Hvala. Gospodin Šulce, izvolite, imate jednu minutu. Evo još jedno dopunsko pitanje, molim vas, e, dosta kratko. Naime, kada pomislim na ona ruralna područja gdje nemamo veliku gustoću stanovnika, imate li i tu nešto na umu, zakonodavno gledano, kako biste tu ne samo uspjeli ostvariti Europski zeleni plan, već općenito neke infrastrukturne projekte? Gospođo Valen, izvolite. Naviknuta sam da pritišćem brzo mikrofon. Što se tiče udaljenih područja, ta područja su vrlo važna za transport, jer tu život ljudi ovisi o našem radu kada se radi o povezanosti i stoga je to od velike važnosti za sva područja koja su udaljena ili do kojih je teško doći. Moramo dovršiti osnovnu mrežu, moramo podržati ulogu lokalnih i regionalnih eh, zračnih luka na tim područjima. Naravno, sve to prema pravilima tržišnog natjecanja. Ne trebamo tu duplicirati strukture. Ako vidimo da se one ne koriste u dovoljnoj mjeri, ali moramo iskoristiti sve te mjere koje imamo kako bismo povezali ta područja jer je to pravo e, ljudi koji tamo žive. Hvala vam lijepa. Gospodine Danielson, izvolite imate riječ, imate jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjednice. Hvala i kandidatkinji za povjerenicu na uvodnim izlaganjima. Jedna tema koja nije dovoljno naglašena u vašem mandatnom pismu, ali su tako i u pismenim odgovorima koje sam poslala prije ovog saslušanja, tiče se radnih uvjeta i socijalnih standarda svih onih koji rade u području e, transporta. Danas imamo nacionalno i e, europsko e, zakonodavstvo gdje se stvorila situacija da se radnici međusobno natječu tako što se snižavaju cijene i snižavaju socijalni standardi. To je načalno gledano neprihvatljivo, ali to isto tako i podriva sam taj sektor. Danas imamo veliki problem pronalaska radne snage u transportnom sektoru diljem e, država članica Europske unije. E, za klub socijaldemokrata je jasno da su dobri radni uvjeti e, ključ za, budućnost transportnog sektora. Vi stoga kao povjerenica za taj portfelj koje konkretne kodeke mislite poduzeti kako biste poboljšali radne uvjete svih onih koji rade u transportnom sektoru u Europi. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine Danielsone na tom pitanju. Mislim da sam vrlo kratko, naravno, u svom <laughs> uvodnom izlaganju, budući da nisam mogla jako to detaljno razraditi, spomenula da smatram da ako želimo biti uspješni po pitanju bilo kojih od naših politika, da moramo dobiti za to podršku ljudi i uh, učiniti da, da je to njima prihvatljivo. A kada pogledamo transport, onda je to upravo sektor gdje se radi o ljudima i za ljude i zbog toga tako i radimo. Imamo stoga i ono pitanje radnika u tom sektoru, ali imamo onda i ono pitanje korisnika usluga i stoga moramo biti vrlo pažljivi te obuhvatiti sve njihove potrebe u našim politikama. Jer ako to ne bude tako, onda može doći, to smo vidjeli, do problema ili socijalnih nemira. Kada govorimo o radnim uvjetima za radnike, u sustavima transporta, onda znam da tu postoji manjak radne snage, znam da su ljudi zabrinuti zbog toga što će doći do promjene pomoću inovacije, pomoću digitalizacije, da to možda može ugroziti njihova radna mjesta. Ono što moramo činiti je s jedne strane boriti se za prave političke mjere kako se to ne bi previše negativno odrazilo na njih, zatim eh, preškolovati ih, prekvalificirati ih, koristiti eh, financijska sredstva Europske unije za njihovu obuku i prije svega moramo objasniti ljudima o čemu se radi, dobiti njihovu podršku kako se oni ne bi preplašili zbog te moderne budućnosti e, transporta gdje bi moglo doći do toga da netko e, bude ostavljen po strance. Sav taj rad se, se već odvija. Bivši povjerenik i drugi su već radili na tome, a i parlament je jako radio na tome i stoga sam uvjerena da zajedno možemo izraditi nešto konkretno za radnike u tom sustavu. Hvala vam. Hvala, hvala vam na vašim odgovorima. Molim vas da budete već danas malo konkretniji i htio bih vašu pažnju posebice shvatiti na zrakoplovni sektor. Kao što znate, Studije komisije su same već pokazale da postoji niz upitnih praksi koji podrivaju standarde rada, ali su tako i koji pokreću snažno natjecanje unutar sektora transporta i stoga bih vas zamolio da odgovorite na nekoliko specifičnih pitanja što se toga tiče. Kao prvo, kako mislite e, postići sukladnost sa e, trenutnim e, radnim i socijalnim standardima u sektoru zakoprovstva ili kao drugo, što je još važnije, hoćete li predložiti neki novi komad zakonodavstva da da se u jednom širem paketu o zakoplovstvu e, upravo riješe e, ta pitanja pomoću e, poput lažnog samozapošljavanja, lažnog navoda poslovnog nastanka i slična druga kontroverzna pitanja koje danas imamo u zakupovnom sektoru. Sektor zakupovstva je izuzetno konkurentan i vrlo je važan e, općenito za e, sustav prometa i za e, poduzeće za ljude u Europi. Profesionalno zanimanje u tom sektoru su izrazito cijenjena zanimanja. Ali danas postoji ta opasnost, posebice ono što ste spomenuli, da dolazi do nezakonitih praksi, do teških uvjeta rada i da bi to da bi ta profesionalna zanimanja mogla dobiti negativan eh, ugled i onda da bi moglo doći i do nedostatka radne snage. Znamo da tu postoje neke specifičnosti, znamo da postoje različiti poslovni modeli na liberaliziranom tržištu, eh, primjerice status pilota je poseban, to može dovesti do nezakonitih praksi ili do nepravilnih e, poslovnih modela. Trebamo uključiti u to sve. E, zakupovne kompanije, radničke organizacije, predstavnike e, tih zanimanja i mislim da možemo napredovati po pitanju zakupovstva ako svi nešto poduzmu zajedno. Molim vas zaključite, gospođo Balan. Da, ispričavam se. Zapravo, bih htjela reći da ću poduzeti sve potrebne mjere, zakonodavne ili e, ne, kako bih e, riješila sva ta pitanja, sve te manjkavosti. Hvala vam. Gospodin Bauza Dijaz, izvolite, imate jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjednice. Gospođo kandidatkinjo za povenicu, svojim ću neke brojke. Broj putnika u 2018. godini iznosio je e, imali su 19 milijuna minuta kašnjenja. 49 km se previše leti nego što je potrebno kada se to preračuna. Mnogi e, avioni morali su biti preusmjereni i do mnogih kašnjenja dolazi zbog neobjašnjivih e, stvari u zračnom prostoru. Treba to sve drugačije strukturirati kako bismo iskoristili taj potencijal. Mogli bismo uštedjeti 5 milijardi eura godišnje ako to dobro uredimo, te 18 tona CO2 bismo mogli manje ispustiti u zrak. I zbog toga je moje pitanje, gospođa kandidatkinjo. Hoćete li vi biti ona povjerenica, ona kandidatkinja koja će se konačno pobrinuti za to da jedinstveno europsko nebo postane stvarnost? Hvala vam. Uh, Jedinstveno europsko nebo je od ključne važnosti iz ovih razloga koje ste naveli, ali najvažniji razlog je onaj razlog da imamo uh, gužu, dakle ne možemo imati sve um, bolji zakupovni sektor ako je zračni prostor zagušen. Moramo biti pametni zbog toga i to je upravo ono o čemu se radi kod jedinstvenog europskog neba. Sa onima što će učiniti gospodin Marinesko u Europskom parlamentu po pitanju, mislim da ćemo dobiti jako dobar prijedlog. To je sada blokirano u vijeću, ali nadam se da će se ta situacija moći riješiti u dogodno vrijeme, jer bez toga dolazimo do one točke kada će zračni prostor postati prezagušen, a imamo i sve one eksterne troškove koje ste već spomenuli, dakle emisije, duže vrijeme čekanja, veće udaljenosti i tako dalje. Dakle, ukratko rekla bih da, ja želim biti ta osoba koja će uspjeti odblokirati taj dosije te dati ono što je zakopanom sektoru potrebno, a to je jedinstveno europsko nebo. Hvala vam na tom odgovoru, gospođo kandidatkinjo za povjerenicu. To je svakako bilo ono što smo htjeli čuti. Kao što znate, budućnost e, odnosa između Europske unije i Ujedinjene kraljevine kada se radi o zakoplovstvu i posljedice na zračnu luku u Gibraltar su ključne važnosti za Španjolsku i za cijelu Europsku uniju. Zračna luka e, u Gibraltaru je smještena na jednoj lokaciji koju Španjolska ne priznaje kao teritoriju Ujedinjene kraljevine. To će biti vrlo važno za Europsku uniju e, kada dođe do Brexita. Pokušali smo na pravedan način podijeliti nadležnost sa tom zračnom lukom. To radimo već godinama, to bi pomoglo Gibraltaru, ali bi isto tako privuklo više zračnog prometa u smislu putnika i prijevoza robe u tu zračnu luku, a onda bi od toga koristi imale naravno obje strane. Stoga moje pitanje je vrlo jasno. Hoćete li u Europskoj komisiji braniti interese Španjolske što se tiče zračne luke na Gibraltaru? Hvala vam. Pa svi smo svjesni te kontroverzne teme koju imate u Gibraltaru. Ja se nadam da ćete u budućnosti pronaći najbolji način da to postane uspješno rješeno između te dvije države, a u ovoj fazi, budući da ste to stavili u kontekst Brexita, Naravno da je nesumnjivo tako da ako dođe do Brexita da ću ja biti povjerenica koja će zastupati države članice Europske unije. Hvala vam. Gospodin Kaf, izvolite imate riječ. Hvala vam. Gospođo Valijan, mi se nalazimo u hitnoj situaciji po pitanju klime. Moramo postići neutralnost po pitanju emisija do 2050. godine sa e, posredničkim postignućima u smislu smanjenja od barem e, od barem 40% od 2050. Što se tiče prometnih projekata koje nismo provjerili po pitanju njihovih utjecaja na klimu, hoćete li ih podržati? U nedavnom e, mišljenju u izvješću je odbor Tran ponovio da privremeni sporazum o uspostavi programa InvestEU sadrži jednu opću odredbu koja se tiče svog financiranja na području transporta, da projekti koji nisu u skladu sa ciljevima e, što se tiče klimatskih promjena ne trebaju dobivati financijsku podršku, te da su projekti financiranja ulaganja nešto što će biti e, podložno e, kontroli da se vidi imaju li određen učinak na okoliš i ako da, da će se onda provesti taj screening po pitanju utjecaja na okoliš. Hoćete li se dakle probinuti da, se, da te odredbe se primjenjuju na svu vrstu financiranja, što je važno kako bi postigli cilj od klimatske neutralnosti i, cilje, i sve ostale klimatske ciljeve koje imamo. Posebno uzevši u obzir da imamo dugo, finan, financiranja za većinu transportnih projekata. Uh, dakle, kada govorimo o emisijama, kao što možete vidjeti, to je u samoj srži politike koje ćemo razvijati. Do kraja iduće godine, ako budem izabrana, predstavit ću strategiju o održivom i pametnoj mobilnosti i pitanje financiranja projekata u tom kontekstu je naravno vrlo važno. Bilo je puno rasprava o tome što to znači i što je prava stvar koju treba napraviti u smislu potpore, financijske potpore projektima i što bi što bi bilo potrebno u tom pogledu kako bi ohrabrili primjenu samo onih e, projekata koji e, nemaju emisija kao posljedicu. Smanjivanje emisija, ako recimo e, pogledamo instrument za povezivanje Europe vidimo da je već sada visoki postotak projekata su takozvani zeleni projekti jer gotovo 80% sredstava, odnosno omotnice, upravo ulažemo upravo u zelene projekte, 6% za unutarnje vode. Dakle, na neki način mi smo na pravome putu. Naravno, raspravljamo i o mogućnostima da imamo jednu zelenu banku, Dakle, e, Europska investicijska banka koja već sada ima kriterije na dodjelu financijskih sredstava će se preobraziti, odnosno definirati se i mislim da je to e, zadaća za cijelu e, komisiju, odnosno više povjerenika da utvrde e, konkretne kriterije za, održave, za financiranje održivih projekata. Ako je to bilo vaše pitanje, ako sam ga dobro razumjela. Hvala lijepa. E, uzimam na znanje da smo na pravome putu, no stvarnost se sastoji u tome da se emisije povećavaju i to značajno povećavaju, a promet je upravo uzročnik toga. I da se e, vratimo na pitanje zrakoplovstva koje, e, o kojem su govorili drugi zastupnici. U pisanim odgovorima ste napisali da jedinstveno europsko nebo će dovesti do smanjenja emisije od 10% ali bit će i povratni efekt ako se slažete, a to znači da će biti prostora za letova, a to znači više letova. Dakle, čini se da je to značajno povećanje emisija kao rezultat toga. Stvarnost e, je da trebamo manje letjeti. E, smatrate li da komisija treba smanjiti, a ne povećati količinu letenja kako bi e, se e, promet, odnosno mobilnost e, usmjerio na održivije modele. Bili, hoće li te se obvezati da načelo onečišćivač plaća da bude primijenjen na zrakoplovni, kao recimo kroz oporezivanje goriva u zrakoplovstvu kao što sugerira Timens. I spričavam se što to nije, zao mi je da to nije pitanje za dvije minute razgovora odgovora. Postoji cijeli niz mjera za dekarbonizaciju prometa, recimo učinkovitost vozila, korištenje alternativnih eh, goriva, eh, učinkovitost samoga sustava – govorite o drugim načinima prometa, prije svega željeznicu. Mislim, po mome mišljenju, željeznica je zapravo u samoj srži održivog prometa i prvenstveno moramo ulagati u željeznice, u kombinirani prijevoz, multimodalni prijevoz. Dakle, e, e, teret se mora prevoziti željeznicom koliko je to moguće. Što se tiče zrakoplovnog prometa, e, gospodarski rast treba više kapaciteta a to je tržišna stvar i ja ohrabrujem e, konkurentnost naše e, e, industrije, kretanje kako roba tako i ljudi i neće ići u smjeru da trebamo manje letova, ali trebamo biti učinkovitiji, održiviji i imati bolju bolje, dakle bolj, e, učinkovitiji sustav upravljanja promet. Što se tiče oporezivanja e, goriva za zrakoplove, to je samo jedna od mogućnosti, ali to mora biti zapravo cijelog niza seta kako tržišnih, tako i ne e, tržišnih mjera za dekarbonizaciju ovoga sektora. Monsieur Hvala lijepo, gospodin Campo Menuzi. Imate jednu minutu. Hvala gospođo e, predsjednice i dobrodošla gospođo Valen. Ja sam malo zabrinut e, sa svoje strane o e, posljedicama troškova nove, novog zelenog plana u smislu učinka na poslov posebno na mala i srednja poduzeća kao i na posljedice po e, radnike, posebno kada se radi o logistici i prometu, tu postoji kompera, e, e, konkurentska nepovoljni, dakle nepovoljni položaj, dakle ne postoje isti uvjeti kod nas i drugdje u svijetu. Dakle, postoji socijalni dumping u velikoj mjeri u drugim dijelovima svijeta, a unutar, e, a isto to postoji unutar Europske unije. I to nam je oduzelo puno vremena u razgovorima u odboru e, TRAN. Dakle, što je namjera komisije da bi poduprle e, poduzeća u sektoru prometa, tu mislim na cestovni promet i na druge sektore, i one koji imaju zapravo sučelje sa lučkim aktivnostima. Mislim da su troškovi bi mogli E, zapravo kao posljedica nove, novog zelenog plana moglo bi doći do povećanja troškovi. Apsolutno je ključno da podupiremo e, upravo poduzeće iz tog sektora, to je ključno za gospodarstvu Europe, e, jer mi smo u tom segmentu vodeći u svijetu i to trebamo iskoristiti kako bismo izvezli svoje standarde i norme u druge zemlje. Imamo sporazume i u sporazumima imamo pravila koja treba provoditi i moramo imati iste uvjete za naša poduzeća i za one koji pristupaju našem tržištu. Dakle, s te strane moramo neprestano procjenjivati, moramo pratiti provedbu i gdje god se e, problemi pojave, moramo se s njime baviti. To će biti naravno e, kontinuirani dio mog posla. Kada govorimo o lukama, ja bih rekla da je pomorstvo veliki posao za Europu, moramo ga štititi, učvrstiti ga, e, učiniti ga održivim, zelenijim, no to treba biti dio pozitivnog rješenja u kojem e, konkurentnije, dakle i zelenije trebamo poslovati. Dakle, trebamo snažne međunarodne sporazume, imamo klauzulu zadržavanja konkurentnosti zadržavanja dobrih praksi, imamo pravila i konkretne praktične mjere koje treba primijeniti ako nešto krene po zlu. Dakle, da, e, e, dakle kada dolaze akteri iz trećih zemalja koji djeluju na našem tržištu, onda se oni moraju pridržavati naših pravila i zadaća je naravno komisije da to osigura. E, Hvala gospođo konkretno pitanje koje će vas preokupirati, ali isto tako i one koji su zadržani za unutarnje tržište je budućnost u luka. Postoje različita mišljenja o luci e, lučkih uprava na sjeveru Europe, oni se smatraju privatnim tijelima, a postoji mediteranski model, talijanski, gdje su to tijela javnog sektora i to me dovodi onda do oporezivanja E, gospodarskih aktivnosti luka. Je li moguće integrirati dva sustava umjesto e, sustava koji zapravo penalizira luke na jugu Europe? mogu vas e, uvjeriti da ne želim da nitko bude penaliziran a po, ponajmanje u Europi moramo međusobno surađivati moramo trgovati i moramo e, ostvarivati dobit posvuda u Europi. Dakle, ne vidim tu antagonizam između pojedinih dijelova Europe, ali ako postoji nešto na čemu trebamo raditi, svakako ćemo to učiniti. Nisam svjesna različitosti u e, mišljenjima kada se odnosi o lukama na sjeveru i jugu, ali svakako luke trebaju imati važnu ulogu u budućnosti, odnosno u budućem održivom pomorskom, e, dakle održivom razvoju pomorskog sustava, jer su to sjedišta poduzeća, ali isto tako luke imaju veliki otisak na okoliš, e, značajne su emisije iz luka, time se moramo pozabaviti. Isto tako imaju veliku priliku, odnosno stratešku, stratešku e, pristup. Što bi značila e, e, multimodalnost u Europi? Dakle, luke moraju postojati održivije, moraju biti profitabilnije i naravno moramo ih bolje integrirati sa drugim oblicima prometa. Hvala lijepo. Gospodin Robert Zile, imate riječ na jednu minutu. Želim e, dobrodošlicu kandidatkinji. Ono što mogu reći u vašoj politici e, koji, ide prema jedinstvenom e, tržištu imate našu potporu. Rekli ste da ćete se boriti da se za CEF, no kada se Eh, no pitanje je kako eh, dovršiti velike prometne projekte, što znači jeste li spremni naći eh, kompromis između dvojne mobilnosti, između CEFA, kohezijskog fonda i kako koristiti konkurentnije projekte, posebno u, u zrakoplovstvu i posebno ovo E, što, što ste sada čuli, e, dakle ima još uvijek e, država članica koje nemaju željezničke veze sa drugim zemljama. Dakle, jeste li spremni raditi sve te dodatne korake kako bi se neke od tih projekata privelo kraju? Um, ten... Mislim da je dovršetak TNT mreže apsolutno ključno Naravno da znam da postoje određena kašljenja, ali na, postoji način da e, otklonimo ta kašljenja. Također ćemo revidirati smjernice 2021. smjernice za TNT i e, vidjet ćemo konkretno što trebamo učiniti e, naš način funkcioniranja. Kada pogledate kartu Europe, postoje vrlo velika razlika u konektivnosti između istoka i zapada. Kada sve imate, onda kažete već smo imali takvo iskustvo, ne biste to trebali raditi, no smatram da istočni dio Europe mora dobiti potporu kako bi izgradio svoje TNT koridore i treba biti pametan u tom pogledu. Jer sjećam se kada sam prvo i radila vezano za e, instrument za povezivanje Europe. Ono što e, se željela favorizirati su upravo sinergije između sektora. To je nešto što bi bilo pametno kako bismo mogli mobilizirati različite instrumente da bismo e, primijenili kako prometna, tako digitalna rješenja dakle ja bih rekla sinergije sa drugim sektorima, dovršavanje TNT mreže, potpora istoku, e, braniti sredstva za koheziju, koje se naravno u kombinaciji sa e, sredstvima CEFA će nam pomoći da zapravo napravimo dovršetak mreže u tom dijelu Europe. No željeznica je najčistiji oblik prometa, stoga moramo doprinijeti projektima koji se javljaju upravo u toj mreži. Napose u željeznici. Uh, u ovom odboru, kao što uh, radite, mi radimo sa uh, paketom mobilnosti 1 i 2 i paket mobilnosti 1 tu je, e, postoji i pismo ministara šeste zemalja, perifernih zemalja, vijeću ministera i, e, i zapravo da je taj paket mobilnost jedan izgubio svoj izvorni cilj. E, možda će doći do dogovora prije vašeg preuzimanja dužnosti, no vi ćete svakako vidjeti rezultate toga, jeste li spremni napraviti evaluaciju procjenu učinka kako bi se vidjelo može li se, a što se tiče paketa mobilnosti 2, imali smo prvo čitanje, nema e, pomaka u vijeću. Gospođa e, Bulc je dala inicijativu za to. Jeste li spremni zapravo pogurati vijeće da napravi napredak u paketu mobilnost 2? Jer inače se stvari uopće neće kretati naprijed. Hvala na paketu mobilnosti. Apsolutno je važno da se to usvoji i nemojmo zaboraviti zašto je on predložen. Zato jer trebamo i dobro funkcionirajuće unutarnje tržište, ali isto tako i dobre usluge i uvjete za radnike u tom sustavu. Dakle, to je iznimno važno da to bude usvojeno. I nadam se da će biti e, usvojeno što je prije moguće, prije nego što ću preuzeti svoj mandat. S druge pak strane bih rekla, kao i sa svakom prijepornim e, zakonodavstvom moramo procijeniti i spremni smo procijeniti kako stvari funkcioniraju i naravno s vama raspraviti to i vidjeti postoji li mogućnost za e, poboljšanje ili dodatne mjere. Dakle, to je što se tiče prvog pitanja. A što se tiče autobusa, vrlo je važno imati to jer možemo povećati e, korištenje autobusa onda je to jasan, jasna korist jer ćemo na taj način smanjiti broj putnika u drugim vrstama e, cestovnih vozila, time ćemo smanjiti naravno i količinu emisija i otisa, ugljični otisak. Hvala lijepo. Gospođo Kuntura, imate riječ na jednu minutu. Hvala gospođo predsjednice. Dopustite također da zahvalim kandidatkinji za povjerenicu na vrlo sveobuhvatnoj uvodnoj izjavi. Ovo je vrlo ambiciozan program koji ste spomenuli i govori o integriranju europskog prometa i usklađivanju sa novim, novim zelenim europskim planom. I spomenuli ste vaše prioritete Dakle, kako biste vi razvili sve to? Želite li imati integraciju multimodalnog oblika prometa, no kako možete jamstvo da će se to dogoditi bez isključivanja e, ranjivijih socijalnih skupina ili e, e, perifernih, odnosno otočnih regija, jer to će biti naravno vrlo skupo, tako da je teško pronaći načina odakle će doći taj novac. Jer su otočne zajednice i troškovi prometa su je veliki teret za njih. Dakle, konkretne mjere, kako biste konkretne mjere poduzeli kako bi jamčili da ranjivije zajednice će imati pristup e, prometu kako za putnike, tako i za teret. Te dvije stvari moraju ići zajedno jer trebamo naravno multimodalni promet i moramo ulagati napore i novac eh, da bismo to postigli. Zato jer je to moderno, zato jer je to budućnost, zato jer će to biti na korist eh, u smislu smanjenja troškova u, eh, za poduzeća jer ćemo biti u mogućnosti brže prebacivati svoje robe po nižim troškovima. Naravno, postoje udaljena područja posebno e, kada im je potrebno prijevoz vode. Vi ste iz Grčke vrlo dobro znate koji problem Grčka ima sa velikim brojem otoka. Dakle, to je važan problem i za njih ja bih rekla da je e, konektivnost važna, stoga e, treba investirati u povezivanje tih regija i to na održivi način. Naravno, Grčka je turistička odrednica, e, turizam također mora biti održiv i promet do, tog, do tih odredišta mora biti održiv, ali povezivost ostaje najvažnija stvar i mi ćemo ulagati u povezivost. Kao što sam ranije spomenula, zračne luke i e, odnosno lokalne zračne luke, odnosno luke moraju dalje dobiti potporu u okviru E, politike tržišnog natjecanja Europske unije, ali to je potrebno. I to je nešto što i dalje trebamo podupirati. Maybe the micro. Ne, ακούγομαι. Σχετικά με τη ρήπανση που προέρχεται από την što se tiče zagađivanja koje uzrokuju plovidbe napose u lukama, smatrate li da postoji šansa poboljšanja situacije? Smatrate li da možete e, razviti korištenje nekog rješenja kao recimo u Kaliforniji gdje plovila moraju biti opremljena i luke moraju biti opremljeni električnim um, instalacijama kako bi se smanjilo zagađenje upravo u, luč, u lukama. Isto tako, pismo koje ste poslali našem pre... koje, dakle, pismo eh, u kojem je gospođa von der Leyen govorila o portfelju gdje su promet i turizam stavljeni u jedno. Očigledno govorimo o 10% E, BDP-a e, Europe i velikog dijela radnih mjesta su u turizmu i naravno ne možete imati turizam bez prometa i promet bez turizma. To Hvala vam na ovom pitanju. Da, pitanje zagađenja mora doista je vrlo relevantno. Također nam je poznato da postoje problemi s kakvoćom zraka zbog e, sumporovih oksida. A što se tiče otpada u moru, to je također veliki problem za čitav planeta, no upravo zato imamo i direktivu o dakle, prihvatnoj infrastrukturi u lukama. E, moramo analizirati infrastrukturu za goriva u lukama, zatim koristiti električne izvore kako brodovi kada uđu u luku više ne bi zagađivali zrak. Zatim imamo i koncept zelenog broda. Mislim da na tome moramo dodatno poraditi da bi e, pomorstvo bilo održivije. Kada je riječ o zagađenju mora, Mislim da je jedna moguća mjera, odnosno prilika, revizija Europske direktive o biološkoj raznolikosti. Time možemo ugraditi zaštitu mora u većoj razini. Postoje neki pravni instrumenti koji su nam na raspolaganju i e, ono što treba analizirati jest na koji način ih se može poboljšati i kako ih se može bolje provoditi. Hvala vam. Posljednje pitanje je, ovo je bilo posljednje pitanje u ovom krugu pitanja. Sada ću krenuti u drugi krug e, pitanja u kojem ćemo imati 18 pitanja. Riječ ima zastupnica Taler na jednu minutu. Hvala vam. Gospođo Valan, spomenuli ste željeznice kao jedno od ključnih područja. Prije nekoliko minuta ste to spomenuli. Svi se slažemo da željeznice trebaju iskoristiti svoj puni potencijal. Na taj način e, se može štedjeti novac i smanjiti emisije CO2, Kakve ćete konkretne zakonodavne mjere predložiti da bi se otvorilo tržište u željezničkom sektoru, da bi se omogućilo da postoji zdrava konkurencija, te da bi se e, prebrodile prepreke koje se tiču interoperabilnosti. Na koji način ćete se zalagati za provedbu i financiranje RTMS-a? Da, moramo prije svega provesti četvrti paket e, mjera za željeznice. E, željeznice su doista važne za naš e, razvoj održivnog prometa, međutim tu su potrebna drastična poboljšanja mi trebamo raditi prema uspostavi zajedničkog europskog željezničkog prostora, što znači da željeznice treba povezati putem logističkog lanca, novih tehnologija. E, trebamo imati podatke, razmjeru podataka o očekivanom vremenu dolaska i novi sustav signalizacije. I samo na taj način ćemo ostvariti veće kapacitete i učinit ćemo sustav poznanijim. Kao što sam već spomenula, imamo četvrti paket mjera za željeznice. Imamo e, dva stupa, jedan se odnosi na tržište, drugi na e, tehničke mjere. I tu će biti važno ono što nam treba je sprovedba. Dakle, putem ovog stupa koji se odnosi na tržište potrebno je unaprijediti sljedeće. E, pristup, odnosno dostupnost određenoj infrastrukturi za usluge. Mislim da tu postoji prostor za poboljšanje informatičkih sustava. E, na taj način bi se mogla zapravo provjeriti e, kvaliteta te infrastrukture, zatim trebaju nam raspoloživost e, željezničkih dakle dijelova željeznice i tako dalje. Što se tiče uredbe za teret e, e, koji se prevozi željeznicom, mislim da trebamo poboljšati ono što već ima na tržištu i trebamo smanjiti fragmentaciju i prepreke preko granica E, za, u odnosu na prema međunarodnom e, teretnom e, prometu, željezničkom prometu. Tu postoje neka međunarodna pravila, dakle to bi sve zapravo trebalo biti riješeno putem ovog četvrtog paketa mjera za željeznice, ali to treba provesti. Hvala vam, hvala vam. Isto tako trebamo dakle, vidjeti kako, na koji način poboljšati ove uredbe. Uh, hvala vam. Moje dopunsko pitanje tiče se provedbe. Na koji način ćete omogućiti bolju provedbu postojećih zakonskih propisa i hoćete li pokretati postupak e, radi povrede prava protiv država članica ukoliko to bude potrebno? Pa mislim da je odgovor jasan i zapravo već sadržan u pitanju. Da kako nema smisla donošenje zakona ako se neće provoditi. Znam da postoje razlike među državama članicama, međutim, ako doista ne bude ostvaren napredak, onda treba pokrenuti postupak radi kršenja prava. Primjerice, što se tiče ovog stupa, tehničkog stupa, imamo osam država članica koje su e, rekle da će to prenijeti u domaće zakonodavstvo već 2018. godine. Međutim, 17 je odlučilo da prenese ovaj odredbe tehničkog stupa tek e, do lipnja sljedeće godine. Tako da, evo, ja sam uvjerena da će ova dodatna godina omogućiti da zakonodavstvo sazrije i da se zapravo omogući jedna, jedan sveobuhvatni prijenos. Hvala. Sada riječ ima zastupnik Ertug na jednu minutu. Hvala. Novo izabrana predsjednica Ursula von der Leyen obećala je zakonodavstvo kojima bi svrha trebala biti smanjenje emisija u Europskoj uniji za 50 ili čak 55% do 2030. godine. Prije tri e, tjedna rekli ste u politiku da ne želite promjene u odnosu na te ciljeve. Tu ste spominjali ciljeve za energetsku učinkovitost za 2030. Dakle, vjerujete li u te ciljeve Ursula von der Leyen ili što mislite o tim ciljevima? Jesu li oni dostatni? pa ovo nije baš, ovo malo izlazi izvan ovog konteksta, ali nema veze. Kao predsjednica odbora za zaštitu okoliša na trijalozima sam se zalagala za sveobuhvatan paket mjera za čistu energetiku i bila sam pritom svjesna koliko je teško izraditi paket mjera. Naime, taj paket je donesen nove godine. Dakle, ono što želim reći jest da nije dobro za e, dugoročna, dugotrajna ulaganja i za tvrtke da se mijenjaju ciljevi e, u roku kraćem od godinu dana prije provedbe, e, dakle nakon usvajanja to je jedna poruka. Mi moramo kao prvo omogućiti predvidivost e, okruženja zakonima koje donosimo. Kao drugo, e, ja imam zadaću koja mi je povjerena e, i trebam surađivati zajedno sa povjerenikom Timmermansom i ostalim članovima kolegija na integriranom pristupu. Tako da mi možemo dodavati različite slojeve različite stupnjeve i razine. Možemo govoriti o zrakoplovstvu, možemo e, isto tako proširiti EU ETS na pomorski sektor. Postoji niz mogućnosti, imamo bolju provedbu sustava signalizacije što bi dovelo do djelotvornijeg prometa, zatim možemo isto tako omogućiti multimodalnost e, i neka pametna rješenja u prometnom sustavu što bi također smanjilo emisije, zatim imamo zajedničke tvrtke, zajednička društva. E, zatim postoji također infrastruktura koja je potrebna za novi tip automobila i vozila. E, možemo također raditi i na promjeni E, obrasa ponašanja potrošača, dakle da se e, radi na nekim oblicima ponašanja koji dovode do manje emisije. Evo, to je bila moja poruka. Hvala. Hvala vam na ovom popisu mogućih mjera, međutim to ne znači da vi ne dovodite u pitanje ove opće ciljeve Ursule von der Leyen. I'm Pa ne znam nitko bi doveo u pitanje ove ciljeve. Rapid, monsieur Artug. On s'entend très bien. <laughs> Ovo je bilo kratko, mislim da se dobro razumijemo. Nastavljamo. Zastupnica Tegal ima riječ na jednu minutu, izvolite. Hvala vam. ETS sustav za pomorski sektor bio bi značajan e, za komisiju predsjednice von der Leyen. Pomorski sektor mora također biti održiv. To je ono što govore i u tom sektoru i oni to provode u praksu. Ja mislim da je važno da imamo jedan globalni pristup tome. Pomorski sektor djeluje svugdje u svijetu. Nama trebaju europska i međunarodna pravila, jer u protivnom će naše tvrtke biti u nepovoljnijem položaju. Ja imam sljedeće pitanje za vas. Ne mislite li da bi bilo bolje da se pristupi održivosti u pomorskom sektoru putem IMO-a? Dakle, da radimo putem IMO-a kako naš e, pomorski sektor ne bi kaskao za ostatkom svijeta. Thank you very much. It is absolutely... Hvala. Doista je važno da pomorski sektor da svoj doprinos općim naporima u smislu smanjenja emisija da bismo doista postigli ciljeve koje smo si zadali i zadržali vodeću ulogu u aktivnostima koje se tiču ublažavanja klimatskih promjena te naše vjerodostojnosti. Da kako pomorstvo je jedan, eh, jedna globalna djelatnost, mi smo tu predvodnici i znam da je bilo eh, nekih napora da se promiče naša vizija na razini IMO-a i drago mi je da je tu po prvi puta iznesena jedna brojka, eh, a to je smanjenje za 50% smanjenje emisija u, iz pomorstva e, za 50% do 2050. u usporedbi sa razinom emisija iz 2008. godine. Međutim, mislim da trebamo i dalje nastaviti surađivati sa IMOM e, i postići da oni usvoje neke jasne mjere zahvaljujući našim idejama, našoj viziji i odlučnosti, mislim da e, možemo postići bolje rezultate na razini IMO-a. Ja bih rekla da su se oni pokrenuli, ali se ne kreću dovoljno brzo i mislim da je na nama da ih uvjerimo da e, to učine bolje. Da kako, mi ćemo unilateralno imati ambicioznije mjere na europskoj razini i time ćemo pokazati da smo predvodnici u tom području. No, što se tiče sustava emisija i pomorskog sektora, mm, to je doista neophodno jer svi sektori moraju uložiti napore u smanjenju emisija. Pomorstvo je tu izbjeglo tome zbog toga što ima baš tu jednu globalnu dimenziju do sada nisu bili obuhvaćeni u sustavu ETS-a. Imam jedno osobno dopunsko pitanje. Možete li nam obećati da sustav ETS-a neće ugroziti jednaka pravila za pomorski sektor, te da nećemo imati situaciju da brodovi izvan Europske unije zapravo imaju emisije drugdje. Pa prije svega moramo pokazati da smo oprezni prilikom e, korištenja ovog sustava u pomorstvu. Mi već imamo iskustva e, u drugim e, područjima. Da, bilo je problema premještanja emisija drugdje. Moramo to analizirati. Međutim, kod izrade ovih zakonodavnih prijedloga mi ćemo to sigurno uzeti u obzir, bit ćemo oprezni i pokušat ćemo održati konkurentnost sektora, jer to je za nas doista vrlo važno. Hvala vam. Kristof uh, Onsen. Hvala vam lijepo. Emisije u zrakoplostu su, se, su porasle za 20% posljednjih pet godina. Tako da komisija neće imati drugu mogućnost nego da e, promiče inovacije novim tehnologijama i pronalazi rješenja za čišće zrakoplovstvo. Na koji način komisija može omogućiti sintetsku proizvodnju goriva e, za zrakoplovstvo i kako bi te e, cijene bile dovoljno prihvatljive za tržište? Kada govorimo o čistom i održivom sektoru, moramo imati na umu čitav niz mjera. Neke od njih su tržišno orijentiranje, druge nisu. Da bi zrakoplovstvo postalo čišće, moramo e, shvatiti da treba uspostaviti mjeru između naše potrebe za smanjenjem e, ekološkog otiska, ali isto tako i zadržavanja međunarodne konkurentnosti i priuštivosti cijena. Dakle, u tom nizu mjera kao prvo imamo ETS, Korsiju, e, dakle ETS je za smanjenje emisija, zatim Korsija je e, za provedbu. Moramo također raditi i na e, boljem projektiranju zrakoplova e, kako bismo ostvarili veću učinkovitost u potrošnji goriva, zatim trebamo raditi na upravljanju zračnim e, prometom, zatim uštedi u gorivu. E, spomenuli ste održive održiva goreva za zrakoplovstvo. Postoji razlika u cijeni između kerozena i drugih dakle, alternativnih goriva u ovoj fazi. E, mislim da se namjerava nametnuti obveza blendinga tako da ćemo koristiti zapravo e, kerozen sa drugim e, alternativnim gorivima, da kako tu mora biti riječ o održivim alternativnim gorivima i premda još nismo došli do te faze, postoje e, neki projekti i neki obećavajući pomaci, e, primjerice kod elektrogoriva e, ili primjerice električne dakle energije u tekuće stanje. Dakle, to su neke inicijative, neke inovacije. Imamo različite mjere. Ono što je važno jest da se ostvari dekarbonizacija, ali da se pritom ne izgubi konkurentnost. Dakle, što se tiče konkurentnosti odnosno konkurencije između različitih gorova. E, prema e, direktivi o oporezivanju energije mi bismo mogli imati pristojbe na gorivo, ali to nije slučaj zato što se neke države članice to blokiraju u vijeću, a potrebno je jednoglasno e, donošenje odluka. Dakle, mislite da li je moguće uvesti takve trošarine na gorivo i mogla bi, može li se zamisliti da taka nova europska trošarina odnosno da takvi porezi se slijevaju u europski proračun i da se koriste za rješavanje klimatskih promjena. Da, postavlja se tu jedan problem, a to je kamo će ići novac od poreza. Jer ako se nametnu neki porezi na trošak, to će snositi potrošači, a e, prikupljeni novac bi išao u opći proračun država članica. Postavlja se pitanje koliko bi takvi porezi ili trošarine bili opravdani u ekonomskom smislu. To bi trebalo analizirati. Znam da neke države članice već e, imaju e, tu vrstu poreza. Neki su spomenuli također da bi trebalo provjeriti što je sa zakonodavstvom PDV-u i vidjeti što, se, e, što bi se tu dalo poduzeti. Ja mislim da trebamo dobro razmisliti o svemu tome i kao što sam rekla trebamo se koristiti svim raspoloživim mjerama u postizanju tog cilja. E, porez je možda jedna od mogućnosti, ali mislim da isto tako treba analizirati e, kakav bi to imalo učinak na društvo, na šire društvo. Hvala. Izvolite, gospođa Garcia Munoz. Kao što znate, inače je promet e, muški sektor, e, rodna ravnopravnost nije ni e, izbliza postignuta u tom sektoru. Plan rada do 2030. godine ovisi o tome da se ostvari ravnopravnost na tržištu rada. Hoćete li i vi dati svoj doprinos tome da se ostvari ravnopravnost u većoj mjeri i kakve biste mjere htjeli provesti da se privuče veći broj žena u e, prometni sektor. Na taj način bi se ostvarile jednake prilike i jednake plaće. E, spomenuli ste također prekvalifikaciju radnika. Što ćete poduzeti da bi se doista omogućila prekvalifikacija žena, posebno onih srednje dobi? Pa mislim da sam se već obvezala za to da želim raditi na sektoru koji će biti više e, podjednak što se tiče broja muškaraca i žena. Znamo da je to sektor u kojem većinom dominiraju muški zaposlenici, ali znamo isto tako i da imamo manjak radne snage u tom sektoru i da stoga moramo riješiti to pitanje i tako što ćemo pogledati kakve ljude želimo privući za rad u taj sektor želimo učiniti taj sektor privlačnim za mlade ljude, za žene, da imamo veću raznolikost. Jer što je sektor raznoliki što se tiče radne snage, to će biti konkurentniji, to čvrsto vjerujem. I e, to će se stvoriti više prilika samo zbog toga što ćemo imati različite E, raznolike vrste razmišljanja ljudi u tom sektoru. Zatim moramo isto tako smanjiti e, taj problem starenja zaposlenika u sektoru. Starenje zaposlenika u sektoru znači naravno da nam je tu potrebna nova radna snaga, svježa krv na neki način, da poboljšamo isto tako i e, ugled tog sektora, a za to moramo poboljšati i radne uvjete i toga moramo usvojiti zakonodavstvo s kojim ćemo se osvrnuti na uvjete rada kako bi ljudi doživljavali taj sektor kao plivačan. Znam da je povjerenica Bulc mnogo radila na temi žene u transportu, poslije ta platforma za promjenama i mislim da će to biti sve privlačnije i za druge dionike da se oni pridruže takvim inicijativama. To neće biti samo moja zadaća, imamo je povjerenicu Deli koja je za jednako zadužena, drugi će se baviti pak socijalnim pitanjima i pitanjima e, rodne jednakosti. U svakom slučaju u svim aktivnostima koje ću poduzeti sa strane komisije pokušat ću promicati jedan program gdje ćemo imati uravnoteženo sudjelovanje svih i inzistirati na tome i na međunarodnoj razini putem međunarodnih organizacija kako bismo tu temu imali kao temu i na međunarodnoj razini, globalnoj razini. Hvala vam na vašem odgovoru. Govorili ste o jednakim prilikama za sve, o poboljšanjima uvjeta rada. Tu bih rada još od vas čula nešto o tome. Koliko vam je važno da uvjeti rada i uvjeti ugovora postanu bolji i u zakupnom sektoru, to je već spomenuto treba tu djelovati i zakonodavno kako bi imali socijalna prava i u zakonom sektoru, to ste i sami spomenuli. Spomenuli ste fizičku sigurnost, ali su tako i e, druge mjere. Što mislite vi poduzeti zajedno sa EASom kako bismo ostvarili da zakupne kompanije uzmu u obzir i socioekonomske rizike kod svojih zaposlenika kako ne bi došlo do nestabilnih e, radnih uvjeta, kako možemo to ukloniti. Nisam sigurna jesam li vas dobro shvatila s čime ste točno ciljali svojim pitanjem, ali sve u svemu, dakle sigurnost, radni uvjeti, to je sve vrlo važno, naravno, i to posvuda mi znamo da postoje specifični sektori gdje je ta sigurnost sastavni dio načina na koji ljudi rade u sektoru. I rekla bih da žene imaju jedan poseban život, da imaju obitelj, posebne potrebe koje treba zadovoljiti kako bi taj sektor i dalje bio privlačan i kako bismo imali dobar sastav zaposlenika u tom sektoru, što znači da on bude jednaki po pitanju uh, udjela spoljova i uh, da bude takav da svi zaposlenici mogu više sudjelovati u njemu. Nisam sigurna jesam li s tim odgovorila ono što ste me pitali. Hvala lijepa, gospođa Ne izvolite, imate jednu minutu. Gospođo Valean, gospođo predsjednice, više od 150 godina su željeznice bili najsigurniji, najodrživiji način prijevoza, najpogodniji za okoliš i sigurno nam je potreban snažan željeznički sektor kako bismo se suočili s klimatskom krizom. I stoga se ja postavljam pitanje zbog čega E, se u vašem mandatnom pismu ne spomenje to pitanje željeznica niti u vašem izlaganju danas. E, nažalost, mnoge transportne politike nisu ravnotežene i onda idu na uštep željeznicama. Moramo konačno smanjiti te e, nepravedne situacije po pitanju konkurentnosti za željeznice. Primjerice, načelo zagađivač plaća nije dovoljno provedeno u automobilskom sektoru što utječe na CO2 emisije. Zatim isto tako imamo neke stvari koje se odnose na određene sektore, ne na zrakoplovstvo. Što mislite napraviti kako bi imali e, dobru ravnotežu između različitih oblika prometa i što mislite napraviti kako bismo se pobinili da države članice ponovno počnu više ulagati u infrastrukturu? To bi bio sasvim osnovni zahtjev da napravimo taj, e, e, tu promjenu u sektoru prometa koji zovemo modal shift. U mandatnom pismu piše strategija za um, održivu i pametnu mobilnost. Ja to svačam na taj način da moramo potaknuti ulaganja u željeznički sektor i u multimodalnost kao način s kojim možemo onda ostvariti taj cilj. I mislim da je to svakako tu. Željeznice su tu. Ne znam što ste mi onda, što ste onda zatim pitali. Dakle, željeznice moraju biti konkurentne. Kao što sam rekla, da imamo paket u željeznicama. Dakle, imamo jedan e, tržišni stup i jedan tehnički stup. Moramo se boriti protiv fragmentacije i različitih primjena, različitih nacionalnih pravila na području transporta. Ali evo, možete ponoviti, možda zadnji dio vašeg pitanja mogu vam dati od svog vremena. Uh, da, mogu to napraviti. Hvala. Ekološka transformacija znači da moramo u jednom trenutku se odlučiti za nešto konkretno. Ako želimo smanjiti emisije od kamiona, onda primjerice se trebamo zatočiti na prijevoz robe željeznicama. Ako želimo smanjiti od zrakoplova emisije koje su štetne za okoliš, moramo primjerice ponovno uvesti noćne vlakove kako bismo putnicima pružili jednu pravu alternativu. I u tom kontekstu mi je drago što ste rekli da kada neko kupuje eh, željezničku kartu i kada želi putovati sa nekoliko operatera, da to treba učiniti jednostavnim, ali željeznice doista trebaju usvajati svoj potpuni eh, potencijal i mi moramo u tom trenutku napraviti određen izvor. I stoga jedno precizno pitanje. Koji su vaši planovi primjerice kako bi se bolje prekogranični noćni vlakovi uključili u eh, spektar usluga postojećih ono što spada u postojeće željezničke usluge. Sada, da, znam, sad ste me, pitali ste me o eksternalizacijama. I mislim da bi trebalo internalizirati eksterne troškove. I što se toga tiče, potpuno se slažem s vama. Naravno, to treba napraviti na oprezan način, jer internalizacija nije jedini instrument za to i to bi moglo dovesti i do nepredvidljivih posljedica za ljude koji su to uključeni. Što se tiče prijevoza robe putem željeznica, mislim da je od ključne važnosti staviti robu na vlakove, što znači da moramo ulagati s jedne strane u samu infrastrukturu, u multimodalnost, što znači da moramo vidjeti koje su to prepreke multimodalnosti. Ja svačam da primjerice terminali za prijevoz robe željeznicom nisu dovoljno dobri, treba ulagati u to, treba ih izgraditi, trebamo imati terminale koji koriste najnove tehnologije, trebamo isto tako digitalizirati taj sektor kako bi sve bilo digitalizirano, e, kompjuterizirano kada roba se prijevozi željeznicama. Trenutno se dosta stvari odvija na papir e, i to je neprihvatljivo. Dakle, modernizacija, inovacija u, transport, e, multimodalnost, e, bolji terminali kako bismo mogli prebaciti robu na vlakove. I zadnja stvar, ja sam za noćne vlakove dok god oni mogu biti konkurentni. Merci beaucoup. PSO treba koristiti za noćne vlakove. Désormais, monsieur Philippe Olivier, la parole est à vous pour une minute, s'il vous Hvala gospodin Filip Olivier, imate minutu. Hvala vam gospođo Valen. Vi ste rekli, i mislim da ste tu stvarno ozbiljni, da želite slijediti eh, ekološki i humanistički pristup, iako niste mnogo govorili o zaposlenicima. Kako mislite braniti zemlju kada sudjelujete u jednom modelu koji, se, eh, koji šteti sektoru? mislite li doista da možemo imati e, električne supertankere e, ili e, solani prijevoz robe? U vašoj politici se radi o tome da trgovačke vrijednosti budu važne od svega ostaloga, od ljudskoga. Vi ste iz Rumunske i kako mislite promicati upućene radnike? što od vaših radnika e, čini e, osobe koje žive na autocestama u našim državama u nedostojanstvenim uvjetima. Kako mislite nastaviti s tom politikom kada je upravo ta politika lišila vašu državu radnika, e, a vaša vlada evo recimo sada mora uvoziti pakistance stotinama, možda uskoro stotinama tisuća ljudi. Dakle, taj ekološki humanistički pristup kojeg branite i ta previše trgovinska filozofija. Kako mislite to dvoje uskladiti? Pa mislim da i dalje mogu biti oboje, Rumunka i humanist. Ja u tome ne vidim problem i kao što sam rekla na početku, moramo iskoristiti sve elemente pametne i e, održivoj mobilnosti. Kada govorite o radnim uvjetima, onda tu imamo paket za mobilnost, sam tome, da na to mislite. Ne sjećam se niti jednog drugog zakonodavnog dosijeja koji je više podijeli ovaj dom od paketa za mobilnost. Zato što se tu previše radilo o državama, o nacionalnim tržištima, radilo se previše o prednostima u smislu konkurentnosti za jedne, a nedostacima za druge, a zapravo je to trebao biti paket e, koji se treba ticati jednog dobrog jedinstvenog tržišta i dobrih uvjeta za radnike. To je moje uvjerenje i to je ono što podržavam da bi trebao biti dobar rezultat tog paketa za mobilnost kako bismo mogli imati oboje. Dobro, dakle primijetit ću kao i jedan drugi kolega da vam je dosta teško biti konkretan, biti konkretan kad se radi o e, radničkim uvjetima. Evo, ali pokušavam pomoći, postavit ću vam sljedeće pitanje. Mislite li intervenirati kako bi se regulirao rad upućenih radnika, kako bi se spriječile zlouporabe i kako bi se uklonile prijevare? fraud I Prijevara i zlouporaba u smislu rada. Naravno da sam ja protiv toga tko bi to htio podržati, ali nisam baš to dobro shvatila. Želim zajedno raditi sa drugim kolegama pomenicima kako bi poduzeli e, dobro dobre mjere u našim područjima, kako bi onda radno okruženje u sektoru prometa bilo lišeno e, zlouporabi prijevara i loših e, radnih uvjeta. Mislim da je to jedna humanistička obveza. U to vas mogu uvjeriti. Merci beaucoup. Désormais la parole est à monsieur Zlotowski. Gospodin Zlotowski ima riječ, izvolite. Hvala vam gospodine Zlotowski, jedna minuta. Hvala vam gospođo predsjednice. Draga gospođo Valean. Drago mi je što sam čuo da ste rekli da mislite promijeniti ono što nije do sad dobro radilo. Spomenuli ste koliko je u prošlom parlamentarnom sazivu paket za mobilnost bio nešto što nas je razdijelilo ovdje u domu. Moje pitanje je sljedeće, što mislite koja je najopasnija stvar u tom paketu? A moje sljedeće pitanje tiče se zakoplovstva to je jedini sektor koji nije uključen u e, europski sustav trgovanja emisijama, ali imamo sada globalni e, sustav i čini se da će oba ta sustava raditi istovremeno, stoga će zakupovstvo biti podijeljeno istovremeno u, mjeri, u jednakoj mjeri pod ovim sustavima. Govorimo sada o mobilnosti, mene zanima koji će za vas biti najveći kriterij za vas, kao za vašu komisiju što se tiče preinake sustava e, transeuropskih e, prometnih mreža? Um, ok, so I want to uh, address the mobility package. U redu, ne želim se sada osvrnuti na paket za mobilnost, jer iskreno rečeno to je trenutno u vašim rukama, dakle to je nešto o čemu se pregovara između parlamenta i vijeća, ja se samo mogu nadati dobrom rezultatu i ne želim e, imenovati nikakve opasnosti u ovom paketu, ali mislim da bi bilo opasno <laughs> upravo to učiniti i toga neću spomenuti paket za mobilnost. Imamo zrakoplovstvo uključeno u europski ETS. Morat ćemo smanjuti e, besplatne jedinice u ETS-u za zrakoplovstvo, a to je jedna druga stvar. A osim toga, kako bismo smanjili i e, ograničili emisije, trebamo koristiti korsiju. Mislim da će to vrlo brzo biti usvojeno i onda će se moći nadoknađivati te emisije e, na drugačiji način. To će naravno trebati onda provesti u europsko zakonodavstvo. Točno gdje i kako, to vam trenutno ne mogu reći. Ne zato što to ne želim, nego zato što mislim da to treba pažljivo razmotriti kako bismo shvatili gdje to točno treba uključiti u zakonodavstvo. Što se tiče revizije sustava TNT, Trans-Europskih prometnih mreža, što vam to mogu reći? Pa mogu vam reći da e, mislimo dobro pogledati gdje postoje problemi, gdje treba nešto ažurirati, dakle s jedne strane ćemo revidirati smjernice, ali zatim ćemo isto tako morati pogledati kako izgleda ta sveobuhvatna mreža i vidjeti mogu li neki dijelovi te mreže postati onda na jedan lak način e, sastavni dio e, osnovne mreže. To je ono što se tiče revizije TNT-a. Naravno da postoje druge teme što se tiče kašnjenja, ali mislim da to niste pitali u vašem pitanju. Izvolite, gospodine Zlotovski. Aby e, dzisiaj o pakiecie mobilności. Gospođo kandidatkinju za povjerenicu, ne želim vas tjerati na to da danas eh, raspravljate s nama o paketu za mobilnost, ali mi mislimo izmijeniti ono što nije dosta dobro radilo i vi ste i to rekli i nam se ćete se držati tog obećanja. Sad imam još jedno drugo dopunsko pitanje za vas. Jedan klub država članica je podnio zahtjev da se prošire osnovne mreže sa na projekt Via Carpatia. Taj projekt Via Carpatia je projekt koji je važan za vašu državu, ali su tako i za druge istočnoeuropske države i zbog toga vam postavljam to pitanje. Hvala. Uh, Iskreno govoreći, ne znam detalje e, koridora TNT, ali ću Eh, saznati, tako da ne znam eh, konkretan odgovor za Viju Karpatiju. Znam da eh, načelo je moramo osigurati sveobuhvatnu mrežu i znam da trebamo pogledati smjenice kako bismo olakšali provedbu TNT-a i također trebamo braniti financiranje. Dakle, govorimo, sve to će se dogoditi. Hvala lijepo, gospodine Deli, koji nema nikakve veze s gospođom Deli. Izvolite. Uh, uh, Hvala gospođo predsjednice, gospođo Valean. Očigledno je da Europska unija mora sada djelovati kako bi osigurala, osigurala više konkurentnosti e, i bolje uvjete za europske prometna poduzeća. U vašoj u pismu e, pred, izabrane predsjednice von der Leyen ona je naznačila da treba raditi na politikama koje će olakšati život građanima i poduzećima. Koje mjere želite predložiti u tom e, u ranoj fazi vašeg mandata koje će olakšati upravo administrativno opterećenje recimo za europska prometna poduzeća zato jer jako je to veliko opterećenje na tvrtkama koje rade u području prometa. To je moje prvo pitanje. Hvala. Odgovor je očigledan. Naime, odgovor je da trebamo se koristiti inovacijama i digitalizacijom kako bismo modernizirali sustav ne nužno sustav e, nego isto tako što to znači za korisnike. Recimo u izdavanju karata moramo imati multimodalno izdavanje korake, zato je potrebna digitalizacija, trebamo također raditi na otvaranje podataka u različitim sustavima kako bismo mogli vidjeti protok svega. Isto tako što se tiče tereta, moramo biti u stanju, e, moramo imati elektronički sustav koji je naravno otporan na kibernetičke napade, moramo biti e, posebno, e, pozornost pridati u toj digitalizaciji kako se podaci u dakle, odnosima između poduzeća E, kako, kako bi ti protoci informacije bili sigurni e, i otporni na kibernetičke napade i da budu otporni na zloporabe. Dakle, birokracija u prometu postoje, e, postoje načini i načini. Tu postoje načini prometa gdje je jako puno modernizacije i digitalizacije ne bih nužno rekla da je to prepreka, ali postoje i drugi koji možda kažu da je e, željeznica jedan od najočiglednijih područja gdje je administrativne prepreke postoje. Ali rekoh, inovacija, modernizacija, digitalizacija cijelog sustava će onda također smanjiti i administrativne prepreke. možete li navesti barem nekoliko e, zakonodavnih akata ili pravila koje biste željeli e, predložiti, ukinuti ili izmijeniti kako biste potaknuli konkurentnost i time stvaranje radnih mjesta, odnosno kapacitet stvaranja radnih mjesta u europskom prometnom sektoru. Radi se o konkurentnosti Dakle, koje mjere bi trebalo poduzeti? Dakle, koje novo zakonodavstvo treba donijeti ili postojeće izmijeniti tijekom vašeg mandata koje će pridonijeti e, konkurentnosti prometnog sektora? Za nas kao europske političare mi dobro znamo da regulativa mora se provjeravati i da naime moramo provjeravati e, kakva je regulativa, kakvi su učinci na konkurentnost. I kada govorimo o otpornosti na klimatske promjene, ali isto tako moramo imati zakonodavstvo koje će omogućiti konkurentnost i moramo imati e, ocjenu učinka različite regulative na konkurentnost. To je nešto što je važno i to načalno važno. Sada vam ne mogu reći da bih iz, e, da bi ukinula i neki od zakonodavnih akada. Dakle, prioritet je ocijeniti cijelokupnu stečevinu i vidjeti što je u njoj e, što, po, što je u skladu sa konkurentnošću. Međutim, s druge strane, znam da što se toga tiče, moramo surađivati sa drugim povjerenicima kako bi e, E, primijenili načelo jedan nutra, jedan van i moramo bolje shvatiti, razumjeti ili imati pregled na zakonodavstvo i među poveznice između e, zakonodavnih akata koji se tiču na promet i onih koji se tiču drugih područja. Hvala vam lijepo. Gospodine Rike, vi imate riječ na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam e, gospođo predsjednice. E, lijepi pozdrav vama, gospođo kandidatkinju za povjerenicu. Mi znamo da se do 2030. godine neće završiti TNT s obzirom na pomanjkanje investicije i kompleksnost postupka davanja dozvola. Isto tako imamo i e, revizije smjernica za TNT koje su predviđene za 2020. godinu. Imam za vas tri pitanja. Smatrate li da bi prioritet tijekom ovog mandata trebao biti da se isključivo usredotočimo na središnju mrežu ili se to može proširiti na globalnu mrežu? I drugo pitanje, što je sa modernizacijom i održavanjem infrastrukture koja je vrlo potrebna? ali ne spada u e, taj, to područje financiranja. I e, koje je vaše konkretno osobno mišljenje o prijenosu sredstava, odnosno 4 ili 11 e, milijuna eura u CEF? So first of all, core network, Mislim da nam je potrebna sveobuhvatna mreža, ne samo temeljna mreža. A što se tiče ulaganja u mrežu i pitanja održavanja, odnosno problem održavanja mreže, zato jer jako puno ulažemo u infrastrukturu, a onda kada infrastruktura postoji u državama članicama, ne postoji uvijek dovoljno mogućnosti u globalnom kontekstu da se e, financira i održavanje. Tome dovodi do modernizacije. I zbog toga imamo zastarjelu infrastrukturu sa malo ulaganja u održavanje što stvara potrebu za modernizacijom, za e, modernizaciju i povećanje e, vrijednosti i kvalitete kao što su neke od tih e, mogućnosti su multimodalnost i učinkovit i pametan sustav. Obje stvari, dakle i e, temeljna mreža i e, sveobuhvatna mreža, e, tu moramo, definirati CEF. CEF dobro funkcionira. Dakle, ja želim da nastavi funkcionirati na isti način. trebamo poduprijeti dobru financijsku omotnicu upravo za to. To je bilo treći dio pitanja? Izvolite. 4 milijardi 4 ili 11 milijardi eura iz kohezijskog fonda za CEF. E, Mi smatram da je CEF i način kako je funkcionirao bio dobar. Dakle, moje je mišljenje da smo u pravu i e, odbor tran u, pravo, a ne ređi. Dakle, ja podupirem način kako e, bi se rad e, tog instrumenta nastavio na isti način kao i do sada. Ali, monsieur Volite, gospodine Riquet. Hvala vam, predsjednice. Vidimo da tu postoje neka značajna pitanja koja se tiču Eh, ekoloških rezultata, odnosno okolišnih rezultata. Dakle, kao prvo mi možemo mjeriti uspješnost pojedinih agenata u mreži. Isto tako možemo eh, koristiti odvraćajuće namete, kao što je primjerice porez na kerozen ili pak na interne i eh, eksterne troškove prometa, cestovnog prometa. I vodi li se računa i o, samo o volumenu i broju osoba koje se prijevoze ili i o demokratizaciji? Jer primjerice moji e, roditelji nikada nisu imali automobil, niti su putovali zrakoplom, tako da je ta demokratizacija e, prijevoza, odnosno korištenja prijevoza nešto što je dovelo do ovih problema. Zanima me što se tiče e, vijeća, imamo direktivu o eurovinjeti koja je zapela u vijeću, što mislite da se može u tom smislu poduzeti i na kraju još što mislite o doznačavanju sredstava? Vi ste sada dali odgovor na pitanje i rekli ste da se obično smatra da se ne mogu konkretno namijeniti neka sredstva, no mislite li da bi bilo prihvatljivije u demokratskom smislu, e, da bi, se, da bi porezi bili prihvatljivi kada bi doista doveli do poboljšanja e, okolišnih performansi prometnog sektora. So, uh, it's, it's true that uh, Istina je da eksternalije u ovome trenutku su vrlo važne zbog situacije. Dakle, načelo nije primjene, e, primljeno na prave. Dakle, mi moramo internalizirati dio takvih troškova i istina je da razmjer toga tisuću milijardi, a ono što dobivamo e, uprihodujemo od poreza je 370 milijardi, dakle nešto moramo tu promijeniti kako bismo pokrili više troškova i to da e, i to prema načelu da e, plaća korisnik. Dakle, korisnik je taj koji mora pridonijeti ako zagađuje više. Dakle, različite cestovne naknade koje se temelje na e, udaljenosti je nešto što nam je potrebno i to je dio eurovinjete i mi to moramo donijeti, to je činjenica. Dakle, cestovne naknade odnosno što se tiče dodjele, vrlo je to teško jer znamo da svaka država članica želi da taj novac bude e, se slije u nacionalni proračun. Što se tiče prihvatnost, imamo više načela e, o onečišćivač plaća. Mislim da se to više provedi. Hvala. Monsieur Mario gospodin Mario Furor. Hvala, gospođo predsjednice. Da bi se povezala Europa, komisija se e, usredotočila na takozvane europske koridore e, brzu željeznicu koja povezuje najveće gradove u Europi ali to e, djeluje, to proizvodi određene probleme, a to je izolacija manjih lokalnih područja i e, e, i mogu doći u ona područja gdje se koriste te brze veze nakon što koriste automobili koji naravno zagađuju okolice. Cijene E, karata su snažno e, porasle, tu je, postoji i monopol, tu su nagibni vlakovi, to su ljudi koji žele recimo putovati kući za e, odmrt moraju jako puno platiti nego što normalno plaćaju u vrijeme godišnjih odmora također su vrlo skupe avionske karete kako biste zapravo to biste učinili kako bi spriječili zloporabe na tržištima građani koji putuju, žele zapravo Europu da da odgovore na ta njihova životna pitanja. Hvala vam lijepa. Mislim što se tiče cijena su za sada e, niske, glavni instrument je konkurentnost, dakle moramo e, promicati konkurentnost na tržištu kako bismo došli do dobrog sustava cijena. Što se tiče konkurentnosti na tržištu, moramo e, provoditi ono zakonodavstvo koje imamo. Kao što sam prethodno rekla, postoje nekoliko tržišnih rješenja. Odnosno, tržišne obveze, ali se one ne provode. Stoga bih rekla da je konkurentnost u ovoj fazi Dakle, ja ću slijediti, e, pratiti što se događa, što se ne provodi i pokušati onda e, poticati upravo provedbu onih e, zakonodavnih akata koji postoje. Grazie. Fra le priorità del suo presidente Ursula Hvala lijepa. Među e, prioritetima von der Leyen je e, europska minimalna plaća koja e, također sprečavanje dumpinga u plaćama koje je veliko na istoku. Slažete li se s time? Slažete li se sa pojmom minimalnih plaća u recimo cestovnom prometu? i molim vas odgovorite na pitanje izolirana južna područja koja trebaju zapravo doći do koridora koji pripadaju toj TNT europskoj mreži. Što se tiče paketa mobilnosti, to ne liberalizira dalje e, cestovno, e, e, cestovno tržište, već poboljšava uvjete rada što se tiče pravedne konkur, konkurentnosti, to se zapravo promiče kroz borbu protiv fiktivnih poduzeća. Što se tiče socijalnog dumpinga, rekla bih da trebamo pravedno tržišno na tržište, ispričavam se, go ponavljam se, moramo provoditi pravedno, eh, pravedno tržišno natjecanje kako bi spriječili socijalni eh, dumping. Hvala vam lijepa. Hvala. I sada ima riječ gospodin Vitanov. Hvala gospođo predsjednice. E, Sigurnost na cestama e, je jedna od najvažnijih područja u cestovnom prometu u Europe. Mnogo je zemalja gdje je broj smrtnih slučajeva na cestama vrlo visok i ne smanjuje se. Na početku svoje uvodne izjave rekli ste da je jedan od glavnih svrha prepoloviti broj smrtnih slučajeva na cesti. Koje mjere namjeravate poduzeti? Drugo pitanje. Puno europskih e, građana, gradova uvode o restrikcije i naknade za recimo e, dizel vozila. To ima utjecaja kako na prijevoznike, tako i na vlasnike takvih vozila. Kako namjeravate e, nositi se sa sadašnjom situacijom s obzirom da ne postoji harmonizirani okvir pristupa, e, e, pristupa gradu za vozila, e, recimo za dizel vozila u Europskoj uniji. Hvala vam lijepa. Moja zemlja ima loše rezultate glede sigurnosti na cestama i kao što rekah, rekah ne, neprihvatljivo je imati tako veliki broj smrtnih slučajeva na u ulici i iako smo još uvijek jedna od najsigurnijih regija na svijetu. Što se tiče sigurnosti na cestama, mi smo predani e, vizi upravo e, nulto, nultog broja e, smrtnih slučajeva na cestama do 2050. godine. Postoji strategija koju ćemo uspostaviti i namjeravam je snažno promicati koja će prepoloviti broj teških e, ozljeda do 2030. Naravno, u strategiju onda slijede i konkretna djelovanja. No, kada govorimo o sigurnosti na cestama, znamo da postoji neka, nekoliko područja gdje moramo intervenirati kako bismo se pozabavili tim pitanjem. To je pitanje infrastrukture, to je ponašanje ljudi, sudionika u prometu i to je naravno stanje e, samog voznog parka. Dakle, moramo poboljšati sva ta tri elementa kako bismo se, e, kako bi poboljšali sigurnost na cesti. Isto tako, to je moguće kroz modernizaciju. Mislim da su e, pametni sustavi transmisije će značajno pridonijeti poboljšati sigurnost na cestama. Uh, uh, Što se tiče različitih ograničenja, mislim da situacija uh, je povezana sa kvalitetom zraka u gradu i zakrčenosti cestama, emisije, sve to je vrlo važno i i potrebno se je tome pristupiti na integrirani način kako bismo došli do održivog urbanog, e, do održive urbane strategije kako bismo e, zapravo e, poticali nove načine mobilnosti sa dijeljenjem vozila, sa inteligentnim rješenjima i takozvanom e-mobilnošću. I prva, prvo pitanje bilo je mobilnost kao usluga. Sav taj paket mjera će pridonijeti poboljšanju e, upravo e, ugljičem otkisu e, prometa u urbanim područjima. naravno da postoji subsidijarnost, gradovi mogu primjenjivati svoje vlastite mjere, dakle radi se o različitim vrstima ograničenja. Hvala vam. Благодаря ви за изчерпателния Hvala vam lijepo na detaljnom odgovoru. Imam još jedno dopunsko pitanje. E, ono čemu svjedočimo u istočnoj Europi jest da je tržište prepravljeno e, dizel automobilima e, koji se preprodaju treba nam opći okvir u Europskoj uniji za ulazak, e, naime za pristup e, vozila gradovima. To nije samo lokalno pitanje. Je li smatrate da je potreban jedan usklađeni okvir? Pa ja bih e, se ovdje opredijelila za jedan blaži pristup, neobvezujući pristup, poput smjernica i primjera dobre prakse. Dakle, mi gledamo što se događa sa ograničavanjem pristupa u pojedinim gradovima, ograničavanje pristupa vozilima i e, gledamo kako se to odražava na problem zagušenja i kvalitete zraka. Mislim da bi bilo bolje, meni bi osobno bilo draže da imamo europski pristup umjesto da imamo različite fragmentirane pristupe jer je to loše za e, ljude koji putuju preko granice, koji nisu upoznati sa sustavom u drugoj zemlji i to utječe na njihovu mogućnost e, mobilnosti. S druge strane, e, potrebna je veća transparentnost isto tako, tako da mi na europskoj razini imamo dobre razloge da podržimo to da ljudi e, znaju, da budu upoznati kakva je situacija u pojedinim dijelovima EU-a i da kako bit će potrebne daljnje mjere na razini EU-a. Gospođa Montero, izvolite, imate riječ na jednu minutu. Hvala vam. Lijepi pozdrav, Adina. E, htjela bih reći da sam doista zadovoljna i drago mi je što te vidim ovdje danas poslijepodne. Moje se pitanje odnosi na pomorski sektor koji si upravo spomenula. I to me zapravo navodi da nešto kažem i o plavom gospodarstvu. Tu E, imamo promet i turizam, dva sektora koji se ne mogu međusobno odvojiti. Dakle, tu je riječ o putničkom i teretnom e, prijevozu, o e, pomorskoj infrastrukturi, lukama, ali isto tako i o priobalnom turizmu, kruzerima i tako dalje. Promicanjem plavog gospodarstva želimo da čujemo od e, budućeg povjerenika e, kakve bi se e, zakonodavne mjere mogle promicati u pomorskom prometu i na koji način bi te mjere mogle dovesti do koordinacije sa radom povjerenika koji je nadležan za ribarstvo i oceane. Um, da, da kako to je vrlo važno za europsko gospodarstvo. Što se tiče pomorstva i turizma, to je svakako sastavni dio ove priče, ali njihov učinak na okoliš je vrlo loš. Dakle, u gospodarskom smislu je to dobro, ali ne i u okolišnom. i pitanje je kako utječu eh, pojedine aktivnosti eh, na zagađenje mora, na plastiku u oceanima i vidimo da je to ima da tu postoji jedan eh, negativan efekt. Međutim, mi želimo dakle putem e, direktive o lučkoj infrastrukturi omogućiti e, da i takav dakle prihvat otpada i nadam se da će brodovi i luke doprinijeti tom e, pozitivnom, jednom novom pozitivnom učinku na okoliš. Dakle, bit će zahtjeva da se preuzme otpad s brodova. Moramo također vidjeti e, na jednoj svjetskoj razini što se događa s brodovima na moru, dakle što se tu može učiniti i na koji način možemo provoditi određene mjere kako oni ne bi odbacivali otpad, ribolovni alat, što ima izuzetno negativne posljedice na biološku raznolikost u morima i oceanima. Što se tiče turizma, e, dakle Turizam je tjesno povezan sa prometom. Turizam e, bez prometa ne može opstati. Promet e, doista u velikoj mjeri olakšava razvoj turizma, tako da su ta dva područja doista tjesno povezana. I doista mi je žao da niste dobili pozitovan odgovor na pismo koje ste uputili novoizabranoj predsjednici komisije, ali ja vas mogu podržati u tom zahtjevu. Nadam se da ćemo možda dobiti pozitivan odgovor. Hvala vam, hvala vam na odgovoru. Drugi komentar. Koje bi bile mjere koje su za vas prioritetne u smislu poticaja e, da se provodi CEF u državama članicama jer vidimo da ima kašnjenja, ima nekih praznina. Mi želimo nešto poduzeti u vezi s tim prazninama u udaljenim područjima. Ja dolazim iz jednog takvog područja Dakle, riječ je i o povećanju troškova, o geografskim problemima. To su sve područja kojima bi CEF mogao pomoći da se e, riješe neki izazovi. Kako možete ohrabriti države članice da bolje provode CEF? Uh, Hvala na pitanju. Mislim da je ovo zapravo jedna od najvećih prijetnji ulaganju u našu mrežu. Dakle, ta činjenica imamo toliko kašnjenja što također negativno utječe na privlačenje privatnih investitora. To je problematično i za e, glatko, glatak financijski tok e, naše, financiranja naše mreže. Dakle, bilo da je riječ o ocjeni učinka na okoliš, o javnoj nabavi ili o nekim drugim temama, to su sve teme koje su važne. Mi smo sada već predložili uredbu ili možda direktivu da se pojednostavni postupak. Mislim da je to ono na čemu sada treba najviše inzistirati, da kako treba vidjeti kako će to zaživjeti i trebamo razgovarati pojedinačno s državama članicama. Primjerice, bio jedan prijedlog da se uspostavi jedinstveno tijelo za sve postupke. Neke države članice smatraju da se na taj način može uvesti još jedna razina birokracije. To nije naša želja. Hvala vam. Hvala lijepo. Gospodža Dali, imate jednu minutu. U vašem pisanom odgovoru često se govori o klimatskoj neutralnosti i prometnoj održivosti, no mogu li se si dopustiti da, kažem da vaši odgovori vezani za zrakoplovstvo idu u drugom smjeru? Vi kao da se skrivate iza nekakvog čarobnog štapića, sporazuma o jedinstvenom europskom nebu, kao da je to nekakav lijek za sve probleme. E, a čak ste rekli da treba i povećati kapacitete. Vi kažete da, da prihvaćate e, ciljeve za smanjenje emisija, međutim e, vi ste isključili mogućnost da se koristi oporezivanje za postizanje tog cilja. Kazali ste da to treba analizirati, međutim u izvješću od prošle godine Europska komisija rekla da bi takav porez na zrakoplovstvo, odnosno na gorivo, smanjilo emisija ne bi utjecalo negativno na radna mjesta. Zašto ne bismo podržali komisiju u tim naporima? Vi kažete da promičete željeznice, ali kako možete promicati željeznice ako e, subvencionirate zrakoplovstvo? Nema nikakvih poreza na zrakoplovstvo, e, mislim da bi ljudi trebali više putovati željeznicom. E, želim da odgovorite na ovo pitanje, da odgovorite na pitanja koja smo vam postavili vezano uz prava radnika, uz smanjenje standarda. Vi se skrivate iza promjena inovacija, međutim, kao da niste svjesni toga da mnoge zrakoplovne tvrtke koriste fiktivne ugovore kako bi smanjivali plaće i pogoršali radne uvjete. Iskreno rečeno, ne skrivam se iza ničega. Nisam ništa konkretno rekla zato što, odnosno nisam ništa konkretnije rekla zato što vi znate da postoje e, ti primjeri dobre prakse i ja se slažem da nam treba radno okruženje za zrakoplovstvo koje dobro funkcionira kako bi oni dalje ostvarivali dobit. Što se tiče emisija, ponovit ću još jedan put načelno smatram da je oporezivanje goriva samo dio rješenja. Ja ne kažem da sam to isključila kao mogućnost. Ako želite, ja mogu reći da neću isključiti poreze kao jednu od poluga. Međutim, države članice koje već imaju porez, odnosno trošarine na kerozen, kerozin, E, imaju svoje iskustvo, mi ćemo to raspraviti na kolegije povjerenika. To je jedna važna odluka. Moramo također imati na umu i konkurentnost e, zrakoplovnog sektora na svjetskoj razini. Poznajem neke ljude koji smatraju da u ovoj fazi zrakoplovstvo ne bi trebalo biti prioritetno i uvijek se stavlja naglasak na željeznice. Ja se mogu obvezati da ću se usredotočiti na to da željeznice budu jeftinije, ne morate letjeti od Brisela za Amsterdam, ali kada pogledate cijenu karte vidjet ćete da i nije tako visoka u odnosu na cijenu karte e, putovanja vlakom. Tako da su nam potrebne kombinirane mjere koje će omogućiti smanjenje emisija iz zrakoplovstva. Spomenula sam učinkovitost eh, goriva uštede eh, na gorivu, zato sam spomenula jedinstveno europsko nebo, zato što je potrebno ostvariti uštede u gorivu, zatim eh, e, učinkovitost goriva, pogledajmo što možemo postići zahvaljujući tehnologiji i onda su tu i porezi. Dakle, sve je to još uvijek e, u opticaju. E, ja se ne skrivam ni iza čega, ali ne želim se niti obvezati na neku od opcija. Dakle, mislim da trebamo učiniti željeznice atraktivnima za promet e, robe i putnika. Žao mi je ja se ispričavam, ali vi niste odgovorili na moje pitanje. Vi kažete da nećete isključiti oporezivanje, ali to je bitno drugačije od e, pozitivnog korištenja poreza e, da se postignu dobri rezultati. Mi za to imamo i znanstvene činjenice koje podržavaju tu taj smjer. E, ova direktiva o energetici koju ste spomenuli, za nju će biti potrebno barem 5 do 10 godina Hoćete li vi kao komisija omogućiti bilateralne i multilateralne sporazume i to je ono što nam treba za ublažavanje klimatskih promjena i to nam treba kako bismo ostvarili pomake. Isto vrijedi i za e, prava radnika. Ne radi se tu samo o pravima radnika, nego i sigurnosti u zrakoplostu, jer ako je riječ o djelatnicima koji su umorni, iscrpljeni, koji imaju E, lažne ugovore i koji e, upravljaju zrakoplovom ili lete, a dok su bolesni, to bi trebalo, hoćete li vi to osuditi? E, to nije nos proizvod konkurencije, to je zapravo namjerna strategija jeftinih zrakoplovnih tvrtki i eksploatacije. Again I'm saying, again I'm saying. Dakle, još jedan put ću ponoviti ono što sam već rekla. Kada uvedete neki porez, pojavljuje se rizik da će se povećati trošak, a to bi bilo opterećenje za mobilnost. Ljudi imaju pravo biti međusobno povezani i slobodno se kretati. Kada uvedete porez, taj trošak se može e, zapravo onda prebaciti na leđa potrošača, a novac ide u nacionalni opći državni proračun jer nemate nikakva jamstva da će se taj novac sliti u sektor da bi se poboljšali uvjeti radnika, smanjenje emisija, e, smanjenje okolišnog e, otiska s tog sektora, dakle sve ovo što ste spomenuli. Tako da, evo, upravo to i govorim ja, to moram analizirati, vi ste govorili o radnim uvjetima u zrakoplovstvu, kao da ja nisam upoznata ili kao da sam indiferentna prema tome, niti jedno od toga ne stoji. Ja sam upoznata s tim pitanjima i već dugo radim na tome. U, evo, već i ne samo u posljednja dva dana. Tako da ja se ne skrivam iza ničega, ali ako preuzmem obvezu da ću ponuditi kvalitetna rješenja, surađivati sa svim dionicima, s parlamentom, rješavati probleme i pronaći pravi put da ljudi budu povezani, da se da mogu putovati po e, jeftinim cijenama i da će to biti dovoljno. Evo to je to je ona obveza koju sam ja spremna preuzeti. Hvala lijepo. Riječ ima zastupnik Ferandino. Grazie presidente. Io ho ascoltato con eh, attenzione Hvala vam predsjednice. Evo ja sam eh, pažljivo saslušao vašu prezentaciju i odgovore koje ste dali. Uvijek je teško uzeti riječ pri kraju kad su kolege već postavili većinu pitanja. Međutim, ja smatram da trebamo doista razgovarati o suštinskim pitanjima. Postoje neke prepreke za putnike u prometnom sektoru, postoje različiti sustavi za kupnju karata, tu postoje velike razlike. Također, e, pitanje je što je sa pravima putnika, bez obzira na to kojom, e, sredstvom putuju i, ta prava se razlikuju. Međutim, mi bismo trebali olakšati ljudima e, prijevoz, e, putovanja. E, postoje neka područja na jugu Europe koja su loše povezana i e, građani se ne mogu opredijeliti za e, čišće opcije nego moraju pristati na neke koje više zagađuje. Što ćete vi poduzeti kako bi javni prijevoz bio učinkovitiji i kako bi se lakše mogao koristiti? We need to encourage the multimodal. Pa mislim da doista moramo potaknuti e, multimodalni promet putnički promet. Što se tiče digitalizacije, e, i tu postoje neke prepreke za dakle prijevoz putnika. Mi moramo koristiti sva sredstva kako bismo financirali e, ravnomjerno korištenje digitalnih rješenja i trebamo surađivati sa dionicima i vidjeti na koji način imati otvorene nam e, imati razvijenu informacije, primjerice što se tiče točnog vremena dolaska vlakova. To će stvoriti mogućnosti za multimodalno izdavanje karata i e, onda će e, se stvoriti veće povjerenje putnika u sustavu. Dakle, kod e, tih multimodalnih putovanja, ako se karte izdaju zasebno, nije e, dobro, nisu dobro pokrivena prava putnika. Tako da mislim da tu postoji prostor za poboljšanja, da da se bolje pokriju prava putnika u multimodalnom prijevozu, dakle kod promjene prijevoznog sredstva. I postoje također neke razlike koje moramo uzeti u obzir. Jer e, nije isto putujete li autobusom ili zrakoplovom. Dakle, postoje razlike i u tom smislu vezano uz prijevozno sredstvo. Izvolite, imate još jednu minutu. Ringrazio per la sua risposta. Hvala vam na vašem odgovoru. Ali ja bih vas isto tako htio podsjetiti da kako bismo olakšali život putnicima i kako bi javni prijevoz postao privlačniji, da bi to imalo jako pogodne posljedice na turizam, što je važno za socioekonomski razvoj Europe, posebice za europski jug i što ga me zanima što mislite napraviti kako bi se integrirala i mapa TNT, mreža. Mi znamo da to uključuje i pomorske puteve, to je važno za turizam i to je već predsjednica rekla. Zar ne smatrate da bi komisija trebala povezati transport i turizam u isti resor u komisiji? Uh, pa očito je da je Europski parlament koji ima odbor za transport i turizam u boljem položaju da na integrirani način obrađuje te dvije teme. Kao što sam prije rekla, mi znamo da turizam nije moguć bez e, transporta, a da je i transport e, nešto što može rasti zahvaljujući turizmu, ako to želimo. U budućem radu komisije ću ja morati mnogo toga napraviti za transport, ali može se napraviti i dosta toga i za turizam i mislim da bi se na to trebao kandidat za povjerenika obvezati Europskom parlamentu da se o tome zajedno surađuje, da se na tome raspravlja u kolegiju i možda bi bi se onda to, te dvije teme mogle zajedno obrađivati. Hvala lijepa. Gospođa Juta Paulus na jednu minutu. Ona dolazi iz odbora za okoliš. Dobrodošli u naš odbor. Dobar dan, ja ću na njemačkom jeziku. Mislim da je jako dobro da ste se jasno založili za to da se emisije iz pomorskog prometa uključe u e, sustav trgovanja emisijama i sigurno znate da sada bismo mogli tu i jako brzo napredovati zato što već imamo studiju o procjeni učinka koju je komisija već jednom provela i u toj studiji se radilo s jednom cijenom iz ETS-a koji je otprilike kakva je ta cijena i sada, stoga tu nemamo mnogo toga napraviti. Imamo također i prijedloge koji nisu diskriminacijski prijedlozi jer se radi o tome da ne želimo domaće vlasnike brodova staviti u e, loši položaj i stoga se tu radi o svim brodovima koji dolaze u europske luke, da je to dobro što se tiče cijene jer to pomorski promet je, a ove cijene ETS-a se lako mogu prenijeti na klijente i stoga možemo računati s time da će pomorstvo u ETS-u e se na neki način proširiti, da će preuzeti i emisijske jedinice drugih sektora i stoga neće nužno e, doći do smanjenja emisijskih jedinica. Kada gospodin Timmermans se posveti ETS-u, hoćete li ga bezuvjetno podržati? What we know right now that we need to do and we are asked to do is to include... Ono što mislim da trebamo učiniti je to da uključimo pomorski sektor u sustave TESA. Mislim da je to moguće. I mislim da smo imali jako dobro iskustvo sa uvođenjem ETS-a u druge sektore. I mi znamo da to mora dobro funkcionirati kako bismo imali visoku cijenu za emisije, inače to neće funkcionirati. Osnovna je zadaća i dalje gospodina Timmermansa da iznese u okviru djelovanja protiv klimatskih promjena način na koji ćemo to točno postići, ali naravno da je na nama, na komisiji, na Europskom parlamentu da to pokušamo definirati na neki način da će to funkcionirati. Za europski ETS su nam potrebne intervencije da to profunkcionira zbog cijene. Taj sustav još do sada nije ispunjavao svoju svrhu. U ovom trenutku mislim je nemoguće predvidjeti kako će izgledati te mjere, ali mogu reći da sam opredjeljena za to pitanje i da mislim da mi smo svi trebali to biti kako bismo uveli jedan takav instrument i smanjili s time emisije iz pomorskog sektora. Hvala vam na tom odgovoru. U zadnjoj rečenici ste upravo to ispomenuli, dakle potreban nam je instrument koji će doista i smanjiti emisije. Vi ste u vašem mandatnom pismu vidjeli da stoji tamo da trebate koristiti alternativna goriva za to a jedina alternativa je ukapljeni zemni plin. To je gorivo s kojim nećemo sniziti naše emisije, jer je to na kraju krajeva i dalje fosilno gorivo i, gorivo i kao drugo treba uzeti u obzir da imamo emisije metana prije, u lancu prije, ali i na samom brodu imaju još veći učinak na klimatske promjene, a i energetska učinkovitost nije toliko dobra. I stoga moje pitanje, zašto spominjete to gorivo, a ne karbonizirana goriva? To jest kako mislite da možemo razviti učinkovitije brodove? So, uh, listen, um, well, maritime. <laughs> It's I would say, uh, it's a challenge. Pomorski sektor je izazov za mene to što moram početi sad raditi s time. Ja sam imala dosta iskustva sa drugim sektorima, ali ovo je novo i tu moram dosta toga naučiti. U načelu mislim da trebamo pogledati sve i trebamo potaknuti e, pomoću različitih tržišnih mjera to da se koriste učinkovitija goriva. U pomorskom sektoru, koliko svačam, nije toliko lako uvesti u potpunosti tu promjenu, nema toliko mnogo alternativnih opcija, ali mi znamo da postoje određeni razvoj i ja ću se obvezati na to da ću podržati one koji su održiviji kao rješenje i koje, koje je trenutno lakše provesti. Mi ohrabrujemo i nove tehnološke razvoje, nove istraživačke programe kako bismo osvajali napredak. Dakle, spomenula sam LNG, ukopljeni zemlji plin, zato što svačam da je to nešto što se može lako koristiti. Postoji održiva biogoriva koja možemo koristiti. Važno je da se krenčemo u tom smjeru. I sviđa mi se i taj koncept zelenog broda. Mislim da možemo raditi na tom konceptu zelenog broda na jedan holistički, integriraniji način, uključujući i biogoriva mm, i druga obilježja, kako bi brodovi budućnosti bili pogodni za klimu. Hvala vam. Gospodin Ötjen, imate riječ. Na jednu minutu, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice, draga gospođo Valean. Tu sam i za vas. Htio sam e, se navezati na ona pitanja o jedinstvenom europskom nebu, jer je naš e, koordinator, e, gospodin Balza, već do toga spomenuo, ali ja bih se osvrnula jedan detalj. Po mom mišljenju sada imamo mogućnost tu dosta brzo ostaviti neke rezultate i okrenuti se zakonovnim prijedlozima koje imamo pred sobom ili biste započeli novi postupak sa novim dosijevom pak kao drugu opciju. Zatim što se tiče dronova i e, vozila bez vozača, hoće li Europska postati predvodnik na tom sektoru kako bismo imali e, tu prednost da budemo prvi u tome i da budemo tu ispred Sjednih američkih država i mislite li se pridržavati vremenskih rokova koje se tu predlažu. A treće, što se tiče evidencije imena putnika, neki predlažu da se to uvede i za vlakove i za brodove i tako dalje i stoga me zanima vaše osobno mišljenje o tome. Bili to po vašem mišljenju bilo dobro da se ta evidencija imena putnika uključi i u druge vrste prometa? Hvala vam. Gospođo izvolite gospođo Valijan. Mislim da je posao odličan koji je obavljen. I moramo jednostavno pokušati sada to usvojiti što brže moguće. I vjerujem da će nam politički razvoj i to i omogućiti kako bismo proveli jedinstveno europsko nebo. Nisam se zapisala ostatak pitanja. Dronovi. Bespilotne letjelice. Pa što se tiče toga, bespilotnih letjelica, tu je drago što već imamo jedan sigurnosni okvir za takve letjelice. Mislim da je to važno, mislim da će to onda postaviti standarde i u drugim regijama svijeta. Ja sam za tržište za takve uređaje, ali ne pod bilo kakvim uvjetima. Mislim da trebamo imati dobre standarde što se tiče sigurnosti i da to bude dio nove mobilnosti, posebice u gradskim područjima. Tu će doći do razvoja određenih usluga i stoga treba pažljivo pogledati koji će to biti proizvodi koji će se stavljati na tržište i trebamo podržati tržište zato što su to nove ideje, novi poslovni modeli i dok god su oni sigurni je to sve u redu. A što se tiče PNR-a, evidencije imena putnika, to je povezano sa sigurnošću prometa Imamo naravno evidenciju imena putnika za naše zakupove sa SAD-om i sa Kanadom. Mislim da to sada se odvija dobro, ali dobro, uskoro ćemo imati procjenu toga. Neću reći da sam za evidenciju imena putnika za željeznice iz eh, jednostavne činjenice što mislim da postoje određene potrebe specifičnosti tog sektora koji su potpuno drugačije. No moramo surađivati sa dionicima i biti aktivni što se tiče toga da povećamo sigurnost na vlakovima, jer u suprotnom ljudi neće imati povjerenja u njih. I to je važno zato što želimo i poticati vlakove. Hvala vam, gospodine Vitjen, imate još jednu minutu, hvala vam, gospođo Valejan. Što se tiče jedinstvenog europskog neba, tu imamo jedan vrlo star prijedlog iz 2014. godine što znači da možemo samo preuzeti onaj stari tekst za to. I stoga ponavljam još jedno moje pitanje. Bilo vam bilo draže iskoristiti takvo jednostavno rješenje, jedan kratak, jednostavan postupak da se provedu oni više tehnički projekti iz zajedničkog pothvata Cezar ili biste preuzeli onaj prijedlog skupine mudraca da se dakle e, pokreće jedna rasprava iz početka o tome kako treba urediti jedinstveno europsko nebo. I drugo dopunsko pitanje o besplatnim letjelicama. Mislite li se pridržavati vremenskih rokova za novo zakonodavstvo o besplatnim letjelicama? Hvala. Sad sam bolje razumjela vaše pitanje o jedinstvenom europskom nebu. Bilo bi mi draže iskoristiti ono što je u ovom trenutku moguće, jer moramo što prije imati provedbu toga. Mislim da gubimo vrijeme. A imamo tu visoke emisije, velike utjecaj na okoliš i trenutno to ne funkcionira na učinkovit način i stoga možemo, eh, moramo iskoristiti sve što možemo sada, a onda kasnije možda razmišljati još više o tome ukoliko je to potrebno. A što se tiče bespilotnih letjelica, hoćete li poštivati vremenske rokove? Pa, to su ti detalji za koje vi znate, ja ne znam, ali u načelu da, ja se želim pridržavati vremenskih rokova i mislim da je to nešto što je pozitivno. Hvala, zadnji govornik, ali ne i najmanje važan je gospodin Marinesku. Imate jednu minutu. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice, gospođo Valijan. Hvala vam lijepa na ovim odgovorima koje ste nam dali do sad. Vi ste s pravom rekli da su socijalni aspekti jako važni u aktivnostima u svim vrstama prometa. Ja imam pitanje o zakoplovstvu. EASA, Europska agencija za sigurnost u zrakoplovstvu, je zaprimila odgovornosti i što se toga tiče, dakle, tog socijalnog aspekta. Mene zanima, surađujete li sa EASom kako bi uveli pravila što se tiče certifikacije sekundarnog zakonodavstva kako bismo onda uveli tu i taj socijalni aspekt koji bi onda mogao se odraziti na aspekt sigurnosti u tim postupcima certificiranja. Gospodine Marinesku, ja nisam pošto stručnjakinja za zakoplovstvo, kao što znaju i svi kolege koji su mi postavili pitanje o tome. Istina je da je AZA da je to tijelo koje je zaduženo i za to da se bavi socijalnim aspektima. I da, moj odgovor je da, ja bih radila sa e azom i pokušala bi pomutnju njih e, e, uvesti pravila i certificiranje vezano u socijalne aspekte. Hvala vam lijepa. Moje drugo pitanje tiče se novca. Novac je uvijek vrlo važan i možemo se obvezati na to da ćemo mnogo toga napraviti u području transporta, ali niti vi kao povjerenica, niti mi kao parlament, niti države članice ne bi ništa mogli napraviti bez novca. A na temelju onog iskustva od prije pet godina, kada zbog toga što je Europsko vijeće bilo izuzetno mudro i zbog toga što je napravilo rezove u općem proračunu, je došlo do toga da se najviše rezalo upravo u instrumentu za povezivanje Europe, to vrlo dobro znate. Imam dva pitanja. Kao prvo, hoćete li koristiti svu vašu moć kao član kolegija kako biste uložili veto protiv takvih rezova u instrumentu za povezivanje Europe i kao drugo, hoćete li podržati stajalište parlamenta sa sada otprilike 4 milijardi eura, što je zapravo iznos koji je i viši od prijedloga komisije. Svaki povjerenik želi obraniti vlastiti proračun, ali posebice kada sad u instrumentu za povezanje Europe, moram reći da sam bila jako eh, ozlovoljena kada je komisija napravila rezove u omotnici za, instrument za povezanje Europe u okviru prošlog proračuna dobar rad tog instrumenta, ti dobri projekti, to je nešto što ne uh, nailazi na prihvaćanje država članica i to je jedna potvrđena priča uspješnica. I stoga mislim da će ovaj put i vijeće podržati financiranje CEFA. Kako ću obraniti stajalište parlamenta? Jer naravno da nam je potrebno više novca, stoliko mnogo projekata i posebice s tim izazovima koje imamo kako bismo ostvarili jednu pametnu, jedan pametan i e, drživ transport, onda nam treba što više novca moguće, moramo braniti isto tako i novac u omotnici za Holhezijski fond i moramo dobro iskoristiti i sredstva za vojnu mobilnost. Samo još sekunda. No to nije sve, zato što imamo novac i u obzoru za 2020. imamo i um, druge programe i taj novac sam spreman, braniti zato što nam je taj novac također potrebna za modernizaciju. imamo i uh, ulaganja u transportu u okviru programa Invest EU i pokušat ću najbolje iskoristiti uh, sve te mogućnosti. Hvala, hvala lijepa, stigli smo do kraja ovog sastanka. Što se tiče postavljanja pitanja, želim zahvaliti svim članovima na vašim važnim pitanjima, ali i na tome što ste jako ispoštovali zadano vrijeme za govor, pa si to možete zapljeskati. I za kraj pozivam gospođu Valejan da, ako to želi, nam se kratko obrati za kraj i to u trajanju od ne više od pet minuta. Gospođo Valejan, želite li nam dati završno izlaganje? Izvolite, imate najviše pet minuta. Hvala gospođo predsjednice, hvala vam kolege što ste me tolerirali danas. Iz svih vaših pitanja i problema koji su postavljeni, jedna je stvar e, ona koju ću ponijeti, koju cijenim, a to je da je sektor prometa jest obitelj ljudi. Sa interesima za različite e, stavke i teme e, voljni surađivati kako bi došli održivijeg prometa, e, pravičnijeg prometa, pametnijeg prometa kako bi se poboljšali radni uvjeti ljudi koji rade u sektoru ili koriste prometne usluge ja se zaista obvezujem da ću raditi na tome. U sva ova pitanja koja smo danas čuli ja shvaćam kompleksnost i sve potrebe. Potrebe su vrlo kompleksne. Moramo okupiti mozgove, moramo imati dovoljno novca kako bismo podržali tolike ideje i projekte, ali prije svega moramo biti pametni u tome. Dakle, ne smijemo ništa isključiti, pokušati uh, koristiti sve kako bismo došli do sveobuhvatnog integrativnog uh, pristupa potrebama sektora. Stavit ću željeznicu u središte, ja sam predana tome, no to je e, skupo i moramo koristiti sve naše pametne ideje i sve napore i mjere kako bismo promicali kao održivi način prometa. Želim poduprijeti svakoga tko je uključen u taj proces. Nitko ne bi trebao biti e, zapostavljen, trebamo e, poduprijeti radnike u svim sektorima e, prometa i ljude koji žive u udaljenim regijama i koji su, a sve u sve to ja sam vam pokušala reći tijekom ovog saslušanja, vi naravno jako puno znate o tim temama, ispričavam se ako moji e, odgovori nisu bili dovoljno kompleksni, vi znate toliko detalja, a ja u ove fazi znam tako malo detalja. Mogu vam međutim obećati da uskoro ja ću znati više i radit ću s vama kako bismo zajedno pronašli e, rješenja za sve probleme i potrebe sustava. Hvala što ste me e, tolerirali, što ste me slušali i nadam se da ćemo nastaviti zajednički raditi na ovaj ili onaj način. Merci beaucoup, madame Et Hvala vam lijepo, gospođo Valan. Došli smo do kraja ovog saslušanja. Dopustite mi da zahvalim svim zastupnicima na relevantnim pitanjima. Hvala i vama, gospođo Valan, na odgovorima kao i na odgovore na pisana pitanja i općim smjernicama prometne politike što se tiče novinara. Imaćemo ćemo za nekoliko minuta jednu kratku konferenciju za novinare na drugom katu zajedno sa predsjednicom odbora IMKO. Podsjećam koordinatore i potpredsjednike da ćemo imati sastanak za evaluaciju saslušanja u 16.30 i to će biti sastanak zatvoren za javnost. Hvala vam svima i ovime završavamo saslušanje.